Dear colleagues, let's start. Drage kolege, krećemo. Um, afternoon session with point 11 of our agenda. Poslijepodnevnu sesiju počinjemo sa točkom 11 dnevnog reda, javno saslušanje o održivom financiranju. E, pozdravljam naše cijenjene govornike Erika Ashera, Michelle Eta, Joshua Ryan Collins. Hvala što ste došli na ovo saslušanje koje e, se održava u kontekstu izvršena i e, ekona na inicijativu o održivom financiranju. Kao što znate, e, mi očekujemo i prvi zakonodavni prijedlog Europske komisije u svibnju kao što znate dosta pozornosti je posvećeno ovoj temi tako da drago nam je što imamo mogućnost o tome raspravljati s našim uglednim gostima posebno mi je zadovoljstvo što je s nama Michel Ajeta koji je provodio i studije o konceptu e, uređenja e, o uredaba u globalnom smislu kao dio našeg globalnog poredka. Te studije su od velikog značaja za sve nas, osobito u smislu primjene ovih kategorija na konkretna pitanja. Dakle, imamo velika očekivanja od ovog saslušanja Govornici imaju po 10 minuta za obraćanje odboru. prvo će biti izvjestitelj, a zatim drugi e, zastupnici mogu intervenirati. Dakle, daću prvo riječ Eriku Ašeru koji je šef UNEP FIA. Imate riječ. Hvala. Hvala e, predsjedatelju, hvala izvjestiteljici. Zadovoljstvo mi je biti danas ovdje. Prije 25 godina mala skupina banaka i osiguravajućih društava koji su se sastali na e, marginama samita u Riju 1992. shvatili su da e, financijsku industriju treba, ima i ključnu ulogu u tome da e, ovaj planet postavi na održivije osnove. U četvrt stoljeća od osnivanja mi smo pomogli ugraditi ova pitanja okoliša, socijalnog i e, e, socijalna pitanja i pitanja upravljanja u globalne financijske prakse 2006. sa Kofi i UN-om Global Compactom uspostavili smo načela odgovorivog, e, odgovornog udržavanja. Zatim smo sa Ban Ki-moonom uveli načela održivog osiguranja, što danas predstavlja 25% svjetske osiguravajuće premije. U međuvremenu 68 e, svjetskih burzi ugrađuje ove e, razmatranja o održivosti u prakse korporativnog upravljanja. Iako je financijski sektor napravio veliki napredak u odnosu na održivost, e, neke stvari su se dogodile koje naši osnivači nisu mogli predvidjeti. Sigurno sam da znate sa statistikama e, Pre, e, prešli smo neke planetarne granice. Primjerice 2017. je bila druga najtoplija godina ikad, a imali smo i vremenske katastrofe Eh, uragane Harvi, Irva, Marija, imali smo poplave i slično. Eh, novi rizici i neadekvatno upravljanje prirodnim resursima mogu uzrokovati velike teškoće za globalne lance nabave. Eh, tijekom prošlog stoljeća naša planeta izgubila je 50% močvara, 40% svojih šuma i slično Dakle, mi smo definitivno u kritičnoj situaciji. Sposobnost ovog sektora da ocjeni ekološka i društvena e, pitanja e, iziskuje i potrebu da se razmotre rizici tranzicije povezani uz održive e, i otporna gospodarstva. Znači ovo je doista kritično raskrižje na kojem se nalazimo i naša e, osnivanje ove skupine doista pravovremeno e, i e, uz rad Kine na ovim pitanjima ovo je e, doista ključni dokument mi namjeravamo ostvariti održive financijske sustave u srcu financijskih reforma i to je od velike važnosti ako želimo da Europa predvidi prijelazna na održiva gospodarstva i društvo. Daću neke e, preporuke, odnosno sad ću izneti neke preporuke koje smo e, dali u ovom dokumentu i u našem nacrtu izvješća o održivom financiranju. Ovo izvješće daje egzemplarni niz preporuka koje ako se preve, provedu će osigurati značajni e, e, poticaj europskoj financijskoj industriji. Želimo i osnažiti preporuke o, nekog, o nekim pitanjima. Nisu ovo predlozi radikalno drugačijih pristupa. Imamo i e, to su, ovo su e, preporuke koje ću sada iznijeti su dio našeg izvješća. Prvo je opseg i dionici. E, znači, mi obuhvaćamo čimbenike okoliša, upravljanja, no u sadašnjem statusu preporuke su usredotočene na zelenu komponentu, to, time se misli klima i osobito umanjenje e, stakleničkih plinova i prilagodba učincima klimatskih promjena. Održivo financiranje više nije unutarnji ili interni instrument unutar granica Europske unije, već je i način rješavanja pritisaka izvana kao što su useljavanje, sigurnost, energetska sigurnost, sigurnost hrane i tako dalje. U odnosu na dionike, banke igraju ključnu ulogu u financijskoj arhitekturi Europe. Ono što nas brine je E, što banke još nisu dovoljno uključene u ova pitanja i stoga Europska komisija treba ocijeniti opseg i razinu ambicije i banke moraju biti e, bliže uključene u aktivnosti praćenja komisije. Sljedeća preporuka je taksonomija, poziv na taksonomiju je e, element koji objedinjuje okvir o kojem izvješćujemo tekst taksonomija se zasniva na sektorima, utvrđuju se specifične aktivnosti i sektori. Čak i sa redovitim naporima da se proširi ta taksonomija, sektorski pristup koristit će se za poboljšanje već postojećih poslovnih linija u sektorima. Ovakav pristup možda će se teško nositi sa e, promjenama u e, ekonomiji koja se više temelji na tehnologiji i uslugama e, kompanije sutrašnjice više će se temeljiti na učinkovitosti. One neće toliko prodavati automobile koliko će prodavati mobilnost ili obrazovanje ili zdravlje. Stoga smatramo da je potrebno zauzeti holistički pristup i ocijeniti i pozitivne i negativne učinke i učiniti to u tri stupa održivog razvoja. Pripremajući se na to, pripremamo se na gospodarstvo gdje će učinak postati od središnjeg značaja i bit će bitan za sve čimbenike. skupina banaka i investitora e, razvija ove ideje pozitivnog e, financiranja pozitivnih učinaka i, i mi tu stvaramo okvir i u tom smislu zadovoljni smo da je ovaj pristup već uključen i, i u vaš nacrt izvješća. Sljedeća preporuka odnosi se na fiducijalne dužnosti naš rad na fiducijalnim dužnostima započeo je 2005. kada smo izdali takozvani Freshfields izvješće koje je dovelo do stvaranja načela odgovornog ulaganja. E, nedavno smo angažirali više od 400 tvoraca politika, regulatora i ulagača iz 15 zemalja u projekt Fiducijalna dužnost 21. stoljeća. Shvatili smo da su da tvorci politike moraju dati eksplicitnije signale i moraju poslati jasnu poruku da je priznanje socijalnih i okolišnih faktora ključno za procese ulaganja i sama ideja fiducijarnih dužnosti zahtjeva da svako pitanje e, bilo materijalno ili ono koje utječe na financijske rezultate e, se ugradi u proces ulaganja. Iako su dužnosti ulagača kodificirane u uredbama kao što su MIFID 2 i slično, mi upozoravamo da e, se održivost nije uključena u dovoljno snažnoj razini i stoga e, potičemo da se dužnosti ulagača na ovaj način bolje definiraju u Europskoj uniji. E, obećavajuće je što Europska zajednica napreduje po ovoj temi. Zatim sljedeći cilj je osiguranje, ključni aktivnosti osiguranja je razumjeti i upravljati rizikom. Trostruka uloga održivog razvoja kao upravitelji rizika, nositelji rizika, institucionalni investitori. Usporedbi s tim e, preporuke Hlega uglavnom se fokusiraju na e, ulagačku ulogu osiguravajućih društava. Kao upravitelji rizicima osiguravajuća društva pomažu zajednicama razumjeti, spriječiti i smanjiti rizike kroz istraživanja i analitiku modele rizika od katastrofa i e, prevenciju gubitaka. Europski financijski sustav e, mogao bi imati koristi od e, osiguravajuće industrije i svakako poboljšati analizu scenarija. Kućanstva i e, poslovni subjekti mogu se zaštititi na taj način od rizika različitih prirodnih katastrofa i slično osiguravajuća e, e, rješenja e, za zelene zgrade, vozila i tako dalje pomoći će u prijelazu na zeleno gospodarstvo. Pitanja održivosti uglavnom su dio, ključan dio aktivnosti osiguravajućih društava ovaj proces e, e, u procesu određivanja cijena polica osiguranja uzme se u obzir ovi aspekti. Što se tiče uloge osiguravatelja mi preporučujemo da se e, gleda e, dalje od e, one uže uloge e, osiguravatelja kao investitora. Gotovo da sam završio. Ljudska prava, što se ljudskih prava tiče, došlo je do važnih promjena proteklih godina. Vodeća načela UN-a određuju očekivanja za poslovne subjekte, uključujući financijske institucije, da poštuju ljudska prava. S jedne strane, Europsku komisiju predvodi, odnosno je opredjeljena za provedbu UNGP-a, dakle akcijskog plana za ljudska prava i demokraciju 2015. do 2019 i ova važna agenda s druge strane nije sadržana u izvješću HLEG i rizici, e, e, ti rizici su ispušteni, ali to bi dovelo do fragmentacije politika i signala privatnom sektoru. I na kraju učinkovitost energije i održiva infrastruktura, sektor zgradarstva treba smanjiti emisije ugljika za više od tri četvrtine do 2050. I drago nam je vidjeti da ovo izvješće e, naglašuje potrebu za prirodnim financiranjima u energetsku učinkovitost, uključujući i e, skupinu EFIK za koju nam je drago da surađuje sa E, komisijom. Tu je s nama izvjestitelj Efiga. E, dugoročna priroda zgrada i e, korištenje E, resursa koji ispuštaju ugljik pokazuje sličnosti sa infrastrukturnim sektorom. Ovaj sektor koji je dinamičan i ako agregirate velike sustave u kućanstvima i na krovovima, to postaje neka vrsta virtualne infrastrukture što se održive infrastrukture tiče, mi preporučujemo da se razmotri takozvana zelena oznaka e, i da to ne bude samo nešto što se jednokratno dobiva u trenutku kad je nešto, kad je neka zgrada sagrađena, već e, da to bude e, nešto što se obnavlja kako bi zgrade ostale održive i u buduće. E, zgradarstvo je definitivno jedno od ciljnih područja za izgradnju kapaciteta i podršku razvoju projekata. Michela Jeta, Hvala. A sada znanstveni savjetnik Centra za međunarodne studije i e, prognoze. Izvolite. Chairman, thank you for inviting me to ja ću iskoristiti priliku simultanog prijevoda da govorim e, francuski, jer je ovo vrlo teška tema. E, dakle, htio bih usrati na dva aspekta e, iz perspektive ekonomske politike. Kao prvo, politička odgovornost da financije prevladaju e, određene poteškoće i drugo makroekonomske politike koje služe za e, prelazak na održivi razvoj. Dakle, kao prvo tu se radi o mogućim rizicima e, koje se mogu dakle dogoditi e, izvan okvira odluka koje donose političari ili e, financijaši. Dakle, riječ je o radikalnoj neizvjesnosti koja e, uobičajene metode ocjene rizika čini neoperativnima. Ta radikalna neizvjesnost transformira međunarodne financije na sljedeći način. Kao prvo, klimatske promjene i financijska ranjivost u financijskom sustavu su međusobno povezani i to je bitno drugačije nego što je bilo ranije, što zahtjeva metode osiguranja koje su bitno drugačije nego što ih sada imamo s obzirom da metode za evaluaciju rizika nisu iste. Zatim prevladati tragediju vidika I treće je da e, transnacionalna suradnja e, mora biti nužna kako bi se proizvodila opća dobra e, s obzirom i to zahvaljujući novim ekološkim tehnologijama. Dakle, čini mi se da je neophodan politički pakt na razini Europske unije da bi se kreirale politike na razdoblje 30 godina, što bi trebalo pružiti jamstva financiranja u iznosu od desetak bilijuna eura. Što bi trebalo prvo učiniti? Dakle, prva ideja bila bi definiranje, za definiranje prioriteta ulaganja je pitanje, e, odnosno pojam europske dodane vrijednosti uz potporu europskog proračuna i uz pomoć vlastitih e, izvora prihoda. Dakle, europska dodana vrijednost je ono što se može proizvesti na razini Europske unije e, i e, neovisno o načelu subsidijarnosti, dakle ono što same države ne mogu postići samostalno i to bi bila situacija u kojoj su svi pobjednici. Zatim spomenuo sam da treba ojačati sredstva e, u europskom proračunu novim izvorom vlastitih prihoda, što će da kako biti vezano uz taj prioritet u smislu investicija. Koji su nam instrumenti tu na raspolaganju i koji su akteri? Dakle, što se tiče instrumenata, e, tu je najvažnija, e, najvažnije definiranje cijene ugljika, a to nije baš tako jednostavno kao što misle ekonomisti. E, dakle, to e, znači smanjenje e, intenziteta ugljika i na taj način se pomaže i u proizvodnji. Dakle, taj porez na ugljik je nešto što se lako može uvesti e, što se e, dakle jamči određene prihode u državnom proračunu, ali ne omogućuje smanjenje emisija za određenu stopu. E, zatim, kao što smo vidjeli, tu je također bio i problem nesigurnost oko cijena. Međutim, ako se nastavi uloga tih prava na zagađivanje, na dražbama, E, naime, nije dobro da se e, onečišćivačima besplatno daju prava, ali bi trebalo isto tako i mijenjati onda gornju granicu, ovisno o tome što se događa, kako bismo mogli e, zadržati, odnosno biti u skladu sa trendovima, odnosno kretanjima u gospodarstvu, što bi opet značilo povećanje gornjih granica emisija. Imamo tu još jedan ključni čimbenik, a to je e, nominalna e, cijena aktivnosti smanjenja, dakle to je takozvani shadow price, što znači da se to ugrađuje u e, financijske investicije i to omogućuje dakle usmjeravanje investicija u zelene investicije. Dakle, s jedne strane imamo cijenu ugljika, i s druge strane cijena tih aktivnosti smanjenja emisija i e, to bi se trebalo kretati prema neutralnosti ugljika. E, dakle, taj nominalni, e, dakle tu mora doći do konvergencije ovih dviju krivulja. To bi bila prva karakteristika, dakle tip instrumenta i vidjet ćemo da ih treba zajedno kombinirati. Zatim, Imamo isto tako i transformaciju financija e, za inovativna ulaganja i velike infrastrukturne projekte. Zašto se tu pojavljuje problem? Zato što e, financijski entiteti moraju uzeti u obzir e, dakle određen povrat na, na ta ulaganja. Naime, kod tih ulaganja su troškovi visoki, a dugo se čeka na povrat e, ulaganja budući da tu postoje neki troškovi koji su vezani uz mrežu isto tako ne postoji valorizacija od strane tržišta e, prednosti e, tih smanjenja emisija kao što su bolje zdravlje bolja energetska sigurnost i to se ni na koji način ne vrednuje na tržištima Dakle, riječ je o financijskim akterima koji se razlikuju od, od onih koji sada postoje u financijskom svijetu. Kao prvo, to su e, javne banke za razvoj, javni ulagači, koji imaju ekspertizu za financiranje e, velikih opsežnih projekata, zatim to su institucionalni ulagači, koji imaju kapacitet da utječu na upravljanje poduzeća i zatim tu su isto tako e, središnje banke kako, koje trebaju uzeti u svoje makrobonitetne politike zelene, zelene politike. Bez središnje banke e, ne možemo imati sigurnu sigurnu aktivu, sigurnu dakle, što se tiče makroekonomskih politika, mi smo izradili jednu simulaciju koja izlazi izvan okvira modela Nordhaus, e, jer su tu uključeni i financijski akteri. A pitanje koje se postavlja je kako upravljati ekonomskom politikom za blagu energetsku tranziciju prema zelenoj ekonomiji usprkos e, tehnološkim razlikama e, u odnosu na emisije ugljika. Tu treba zapravo e, kombinirati tri instrumenta, barem što se tiče ovih simulacija, dakle kao prvo porez na ugljik, zatim subvencije za zelena ulaganja i zelena stopa, kamatna stopa. i što možemo iz toga naučiti ako se tu uzmu u obzir e, dakle razni oblici naknade štete dakle sam porez na ugljik e, treba vrlo brzo e, narasti kako bi se obeshrabrile tehnologije koje onečišćuju I dakle, eh, gubici za poduzeća bi mogli biti veliki s obzirom da aktiva postaje ne to su takozvani stranded assets. I to može izazvati eh, neprijateljske političke reakcije što bi moglo blokirati reformu. Dakle, ako se samo koristi porez na ugljik, to može dovesti do eh, političkih problema. Zatim možemo imati e, taj porez na ugljik e, i subvencije, što znači da bi u tom slučaju taj porez e, bio fleksibilniji, odnosno blaži u svom razvoju, jer se tu dodaje jedan drugi instrument koji omogućuje, odnosno potiče ulaganja. Dakle, to bi da kako trebalo izračunati temeljem e, trećeg kriterija koji sam već spomenuo i to bi trebalo pomoći da se pomognu e, niskouglična ulaganja, a da se ne e, devalvira devalviraju dakle da se ne devalvira dakle ta, ta vrijednost tvrtki i e, zato imamo sada još i treći instrument, dakle ako imate subvencije, e, porez na e, ugljik i još zelena kamatna stopa i to javnim, javnom garancijom. U tom slučaju se to se, se tu jamstvo, naime jamči se prihod zato što su to zelena ulaganja i tu je onda moguće imati tranziciju a da e, financijski sustav ostane stabilan jer e, kako se uopće formira ta zelena kamatna stopa središnja banka da jamstvo za zelene obveznice dakle nema e, sigurnih o, dionica ako ili obveznica ako ili aktive ako nema središnje banke koja će to E, u svojoj makrobonitetnoj politici zamčiti. Dakle, tu se daje to jamstvo koje omogućuje e, jedno kvalitetnije rješenje. Thank you very much. Hvala lijepa. A sada e, treći govornik je gospodin Ryan Collins. On je pridruženi E, stručnjak e, u e, Institutu za inovacije. Hvala što ste me pozvali danas ovdje. Ja ću se usredotočiti na bankovni sektor i na ulogu monetarne politike i financijske regulacije. To je područje mojeg rada kad sam rad, rada u Londonu institutu za inovacije. Prva stvar koju želim reći je opseg izazova s kojima se suročavamo. Izvješće Ašleg ima jako mnogo dobrih strana, 170 milijardi godišnje je, e, je jaz e, financiranja i to je zapravo ogroman izazov. Izvješće točno naglašava da nije dovoljno pouzdati se na javni sektor kako bismo se suočili s tim izazovom, nego moramo mobilizirati i financijski sektor. Ali unutar financijskog sektora imamo samo Imamo više od jednog ili dva igrača, imamo više od tržišta kapitala i kao što je Erika rekla, <clears throat> postoji jedna ključna uloga koju može održati tržište kapitala, ali tržišta kapitala i vlade kada troše ili ulažu, one ulažu postojeći novac. To znači da uzimaju novac iz gospodarstva iz nekog drugog mjesta kako bi ga trošili. Međutim, komercijalne banke i središnje banke kada troše, one stvaraju novi novac, novu e, kupovnu moć e, jer stvaraju kredite. Dakle, stvaranje kredita je bolje, jer kada dajete zajmove, vi nešto dajete. Banke stvaraju kredite, oko 97% svog novog novca koje ulazi u gospodarstvo. I ako e, se želimo suočiti s opsegom te tranzicije, to je središnja stvar koju trebamo uzeti u obzir. Nažalost, postoji malo dokaza da bankovni sustav u okviru u kojem je sada se može suočiti s tim izazovom. E, zbog toga što su klimatske promjene vrlo složen proces, čiji utjecaj je vrlo nepredvidljiv. Postoji mnogo nelinearne dinamike koja je uključena u moguće e, promjene i e, trenutke koji stvaraju petlje kao što je otopljenje, topljenje permafrosta, stvaranje rupa u ozonu i slično. I to e, tu se ne možemo osloniti na e, tipičnu analizu tržišta od jedne do pet godina. One nisu dobro ekipirani kako bi se nosili s tom dinamikom. E, Mišel je već nešto slično rekao postoji e, sustavno loše određivanje cijena e, na tržištu. Nikola Stern je rekao da je to najveći e, svjetski neuspjeh svjetskog tržišta. Pitanje je što ćemo učiniti s time. Mnogi od odredba u izvješću Ašleg je u tome taksonomija je nešto što će biti vrlo korisno. Siguran sam da u aktivnostima koje su predložene i u okviru e, ciljeva održivog razvoja se to može riješiti. Međutim, ono što nedostaje u izvješću je više pozornosti tim strukturnim pitanjima o tome kako ćemo dobiti bankovni sustav da podrži tranziciju. Vrijeme da govorimo o e, dobrovoljnom otkrivanju imovine koju drže banke to je nešto za što više nemamo vremena da se oslonimo na dobrovoljno objavljivanje. Imamo vrlo vrlo velike SG okvire, a to ignorira financijski sektor uz nekoliko izuzetaka. I nema razloga misliti da samo zato što međunarodni regulatori i središnje banke i komercijalne banke e, žele e, to objaviti, to nije, nije sigurno da će se to dogoditi. To mora biti obvezujuće. Ti rizici govore da to treba sada biti obvezno. Međutim, moramo ići i dalje od toga. Jedna od ključnih lekcija financijske krize bila je da učinkovita e, hipoteza tržišta, da ako napustite tržišta, da će oni e, imati optimalne izbore, ali to više nije vjerodostojno i postalo je jasno da banke same po, sebi, po sebi, ako će same, same mjeriti rizik, da će vjerojatno špekulativno investirati, da će doći do određenih balona. Dakle, to se zove makrobonitetna politika. Neke središnje banke imaju jasni mandat vezan za to, kao što je Bank of England, E, u Europi je to drugačije. Međutim, e, cilj makrobonitetnih politika, politika je da sagledava sistemske rizike. A jedan od ključnih područja koji je identificiran nakon e, krize je bio u tržištu nekretnina. Ako uvjerite središnje banke da ulože kapital uz zajmove, odnosno hipoteke, oni će reći da ne znaju koliki je rizik, nisu sigurni da se zaista radi o balonu, bolje je poslije počistiti e, posljedice. Međutim, to je vrlo sada problematično kada gledamo unazad. Međutim, klimatske promjene, rizik od tranzicije postavlja jednake rizike. Radi se o velikom sistemskom riziku i nije dovoljno se e, pouzdati na, e, na e, pojedine banke ili na makrobonitetne politike. Umjesto toga e, trebamo e, e, intervencije koje to spriječavaju. Postoje mnogi primjeri središnjih banaka koji prisiljavaju banke da posjeduje više kapitala u odnosu na zajmove. Recimo, postoje zajmovi za nekretnine, ali postoje zajmovi za različite korporacije, to su špekulativni zajmovi i postoje dokazi da to funkcionira. U Švicarskoj postoji korelacija između provedbi većih e, kredita i smanjenja hipotekarnih kredita. E, to treba uzeti e, zaista ozbiljno i treba povećati iznos kapitala ili drugih oblika smjernica za kredite kako bi podržali zelena ulaganja i kako bi e, se protivili e, sve većem ulaganju u fosilna goriva a to stvara upravo e, taj ugljični učinak Postoji drugi način da to činimo, a ne samo da prisiljavamo banke da posjeduju više kapitala. Postoje ciklički tamponi neke vrste. Postoji isto dodjela zelenih e, zajmova i politika koje su vrlo popularne bile u Francuskoj i Europi nakon drugog svjetskog rata. su, te smjernice su se koristile godinama, prilično uspješno, kako bi podržali e, strateške sektore gospodarstva. Zahtijevate od banke da ima 30% e, svoje bilance koji ide prema prioritetnim sektorima. I sada se to događa sa e, zajmovima za uzvrat e, obnovljivih izvora energije. Dakle, to je prioritetni program koji provodi Središnja banka. I zato e, bi Ašljev plan trebao pogledati takve smjernice. Postoji i faktor podrške zelenog gospodarstva, dakle da, banke imaju kapital e, za uzvrat e, zelenom gospodarstvu. Međutim, na taj način e, možete i štetiti bankama kako biste povećali sve više zajmova koje idu u neke sektore gospodarstva. Dakle, bio bih više za ovaj, za ovaj faktor penaliziranja. Na kraju bih želio reći nešto o monetarnim politikama a to je jedan od e, razočaravajućih aspekata ovog izvješća da e, to nije uopće spomenuto izvješću. Mislim da je to problematično na više načina. Najočigledniji način jest e, da Središnja banka stvara 60 milijardi eura svakog mjeseca a to ima veliki učinak na europsko gospodarstvo. Međutim, nažalost, od, kriteriji održivosti nisi, nisu dio toga. Ono što želim reći u vezi s time jest da tržišna neutralnost nije jednaka kao održivost ili neutralnost u vezi s klimatskim promjenama. Imamo istraživanje e, London School of Economics koji pokazuje da Europske središnje banke i njihove e, kupnje se izbjegavaju i, da se zapravo podržavaju sektori koji troše više ugljika. Zato što oni kupuju e, obveznice trgovačkih društva, SPP program, koji istovremeno diskriminira mala trgovačka društva koja e, mogu e, ostvariti inovacije u sektoru obnovljivih izvora energije i zato ja pozivam Europsku središnju banku da preuzme vodstvo vezano za ovo. Ako e, žele potaknuti e, banke da objavljuju svoj ugljični rizik, zašto e, SB također i sama ne procijenu svoj vlastiti ugljični rizik na svojoj bilanci i koje sredstvo osiguranja zahtjeva kada daje zajmove bankama jer onda bi ona bila uzor ostalim bankama u Europi i to bi bio dobar prvi korak. Hvala lijepa na vašim doprinosima. Vrlo zanimljivi, vrlo važni doprinosi. Ja se ne slažem samo s jednom stvari koje ste rekli za ovaj green supporting factor, alternativa da bi bila učinkovitija. Međutim, alternativa e, kapitalnom povećanju se ne bi dogodila i na kraju bi sve ostalo tako kao što je sada faktor za podršku malih i srednjih poduzeća nije dobar e, instrument za, e, za rješavanje financijske e, nestabilnosti. Zato ulaganje u zeleno gospodarstvo je isto nešto što možda treba učiniti. Alternativa bi bila ne učiniti ništa. Zato mi se sviđa organski sastav mjera koje je profesor Ljeta predložio u gospodarskoj politici i uređivanju e, financijskih pitanja. Sada je vrijeme za našeg izvjestitelja, odnosno za, izvjestiteljicu i izvjestitelja u sjeni da dajem riječ našoj našem Markusu Ferberu Prvo Moli, a onda Markus. Hvala lijepa Roberto. Zahvaljujem trima izlagateljima. Ima jako mnogo stručnosti ovdje u prostoriji. Zaista nam je drago što ste u našem odboru. Mislim da smo svi mnogo naučili. E, dakle, e, dobro da ste potaknuli pitanja koja sam ja obuhvatila u mom izvješću, a posebno kada se radi o pitanjima razvoja i tome da treba e, gledati i na pitanja ublažavanja klime. E, ovo drugo izvješće se uglavnom e, usredotočuju više na financiranje privatnog sektora, a manje na bank, bankarski sektor. Čini nam se da je taksonomija iz izvješća Ičlegije jako važna i važno je da imamo smjernice o tome da znamo o čemu se radi. U parlamentu se nadamo da možemo prihvatiti jedan malo složeniji pristup. Zaista je izuzetno teško pronaći način na koji ćemo odraziti e, promjenjivu prirodu e, tijekom tranzicije u toj taksonomiji, a to je izazov za sve nas i zato moramo vidjeti e, možemo li koristiti takozvani dynamic tagging. E, radikalno rješenje. Ja bih također mogla razmišljati o porezu na ugljik. To je nešto što bismo mogli razmotriti u posljednje godine našeg mandata ako se slažu e, drugi odbori, a isto možemo e, razmotriti mogućnost smjernica za zajmove i načina na koji Europska središnja banka daje zajmove. Što se tiče mojih pitanja, ja ću se usredotočiti na tu ideju osiguranja rizika koja je srž svega toga. Dakle, vi ste rekli da e, naši osiguravatelji nisu toliko upravitelji rizika, međutim, to je izuzetno teško kada govorimo o situacijama e, neizvjesnosti i nepredvidljivosti. Ečleg izvješće spominje posebno poljoprivredu kao područje gdje se rizik nije dobro procijenio u ovom trenutku. Dakle, koristi se previše umjetnih gnojiva, gubi se zemljišta i slično. Zanima me što razmišljate u vezi s time. Govorite i o gradnji. E, dakle, sad se grade zgrade koje jednog dana neće više bit, imati dobre standarde gradnje, posebno možda neće ni postojati zbog poplava činilite se da se može nešto učiniti kako bi se bolje procijenio rizik. Isto tako niste spomenuli Rand Collins je govorio o ESB-u, ali niko nije govorio o Europskoj investicijskoj banki. Oni imaju reviziju ove godine i željeli bismo znati što biste očekivali e, da će biti ishod te revizije. Oni su e, odlučili posuditi novac e, transjadranskoj e, naftnoj naftovodu, ali mislim da ne bi trebalo biti fosilnih goriva niti Thank you very much. niti goriva za zrakoplove. Dobro, sljedeći je Sirpa Pjotkanen. i zahvaljujem na ovim zanimljivim izlaganjima. Primjerice kako se ovi takozvani stranded assets mogu koristiti za sistemski rizik i kako se to može ugraditi u bankarstvo. E, međutim, moram priznati da me tu nešto brine. E, ova ovo davanje prednosti zelenim e, investicijama me zapravo brine, budući da to može biti financijski vrlo rizično, a može se dogoditi da se time loše upravlja, tako da ni se ne dopada da se daje taj povlašteni tretman takozvanim zelenim investicijama. Naime, to mora biti i financijski održivo. E, što se tiče ovog koncepta e, stranded assets. To je sličnije drugim oblicima taksonomije, ali ono što mi tu nedostaje su indikatori, dakle emisije CO2, potrošnja sirovina, zatim koja je klasa, obnovljivi i neobnovljivi izvori energije, biološka raznolikost i tako dalje. Jer eh, tu postoji ta analiza eh, usluga iz ekosustava. Dakle, možda bi trebali postojati pokazatelji kao u računovodstvu i i onda bi se moglo e, može se koristiti i zelena e, oznaka, međutim e, mislim da to ne rješava to pitanje, ali mi se ipak čini da bi to bio bolji pristup nego da se na ovaj način definira što je to zeleno. I na kraju, e, ja nisam baš neki pobornik poreza na ugljik, ali me zanima što mislite o tome e, u svjetlu indikatora i koje i što je sa održivosti i troškovima nedjelovanja i kako se to uklapa s financijskom uredbom. Yes, thank you, uh, Uh, Izvolite, hvala. zahvaljujem govornicima na iznesenim doprinosima. Ova rasprava koju vodimo je uistinu dobro došla. Mislim da, nam treba jedan sveobuhvatni pristup uh, ka održivim financijama. Dakle, tu Vidim da postoji dobra volja, ali ono što nedostaje je jedan sveobuhvatni pristup. A savjeti skupine visoke razine e, nam to zapravo približavaju i to je ono čemu trebamo stremiti. Istovremeno je ova tema zahtjevna budući da je riječ o jednom e, procesu. Mi moramo e, definirati okvir na kontinuiranoj osnovi Također me brine još nešto, to je odno i pitanje govornicima. Dakle, mogli bismo se naći u situaciji da... naime, taksonomija je dobar početak, ali istovremeno moramo raditi i na ulaganjima i na objelodanjivanju. Jer ne bi bilo dobro da sad moramo čekati na tu taksonomiju u tom smislu Ovaj pristup e, mora biti usmjeren prema budućnosti, mora biti uvjerljiv. Zatim, barem nekolicina govornika je rekla da treba vidjeti, odnosno potruditi se da, da poticaji budu dobro definirani. I možete li nešto više reći o tome, jer mislim da je to uistinu ključno a to je također povezano i sa raspravom o o zelenoj potpori ili takozvanom brown add-on. Mislim da je brown add-on nešto što je uobičajeno u financijskom sektoru. Ali kako možemo biti sigurni da rizik koji se nalazi u bilanci banaka. Dakle, taj rizik postoji, a ne postoji zajednička metodologija za izlaganje tih rizika. Dakle, na koji način se možemo postići da se možemo pobrinuti da financijske institucije imaju poticaje da se taj rizik pretoči u odluke, investicijske odluke. Thank you very much, e, Htjela bih vam zahvaliti svima na sjajnim izlaganjima koje smo čuli danas. Preporuke skupine visoke razine se temelje na dobrovoljnim ulaganjima naime, u dobrovoljnim e, preporukama. E, jesu li te preporuke koje se temelje na dobrovoljnim mjerama dovoljne da se promjene poticaj na financijskom tržištu i kako bismo mogli e, ulaganja usmjeriti prema održivim ciljevima. Zatim, moje drugo pitanje se tiče zakonodavstva o solventnosti. Skupina visoke razine daje e, mogućnost da se zeleni proizvodi izuzmu iz e, primjene pravila o solventnosti. No, postavlja se pitanje kako odrediti cijenu rizika. Ako se primjene neki labavi kriteriji na sve, to bi moglo probleme koji se odnose na kreditne gubitke učiniti još e, većima. Hvala. Thank you, Hvala gospođa Live. Hvala. E, hvala svima na zanimljivim e, komentarima. Imam jedno pitanje. Dakle, investitori će se uvijek rukovoditi e, time kolike je povratna ulaganja. Kako se možemo pobrinuti da to bude više kod održivih proizvoda? To bi moglo dakle povećati taj povrat na ulaganja, no postavlja se pitanje kako to postići, a da istovremeno imamo jednake uvjete za sve dionike i da financijska tržišta ne budu destabilizirana. Hvala. I sada riječ ima Dimitrios. Hvala. Hvala. Mislim da smo čuli mnogo zanimljivih stvari i to se sve zapravo uklapa u tu raspravu koju smo trebali već ranije organizirati u Europskoj uniji. To bi sada trebalo produbiti. Ima nekih zemalja koje uistinu postižu impresivne pomake u tom području. Prije nekoliko tjedana sam e, vidio da Kina sada ulaže više u istraživanje i razvoj od Europske unije. Tako da mislim da zapravo vaš prijedlog koji nije e, običajno kao ono što smo navikli može biti vrlo koristan. Mislim da ovo izvješće već samo po sebi ide u dobrom smjeru. Osobno me također zanima ova problematika taksonomije. Kao i pitanje dobrovoljnog, odnosno nedobrovoljnog objelodavnjivanja informacija s obzirom da dobrovoljno objelodanjivanje do sada nije dalo rezultate. Moje pitanje bi bilo sljedeće, možete li nam dati više informacija o tome što možemo očekivati od akcijskog plana u Ožiku. Imamo jasan putokaz e, za to što bi trebalo postići. E, dakle, imamo li instrumente koji su na raspolaganju. E, akcijski plan je vrlo ambiciozan pojam. Pa me zanima kako će to izgledati i hoćemo li to dobiti u ožiku. Hvala. Nitko nije zatražio riječ temeljem spontanog javljanja za riječ. Moli, ako se slažeš, možemo sada najprije dati riječ našim uzvanicima. Ako se slažete, možemo maksimalno 3 do 4 minute da ne gubimo previše vremena. Tko će početi? Možemo istim redom. Možemo krenuti od od taksonomije. Mislim da je to vrlo važan instrument i ovaj pojam definiranja danja popisa mislim da se taksonomija mora odvijeti na pametan način, dakle ne možemo sve saznati naprosto iz nabranja, iz popisa. U ovom izvješću se također kao jedan od izazova navodi e, da pružatelji, naime da se kod definiranja cijene rizika ne gleda dugoročno e, i cijena se korigira kroz vrijeme i dio onoga što se primjenjuje na investicije može se primijeniti i na osiguranje. Dakle, osiguravatelji imaju odgovornost da djeluju u interesu svojih klijenata i da shvate dugoročnu perspektivu. Dakle, tu je nekakav zahtjev e, pažljivog postupanja. E, inače su vlade te koje trebaju snositi troškove društva i mi moramo zapravo kultivirati odnos u kojem se e, dakle informacije iz privatnog sektora dobivaju kako bi pomogle vladi u kreiranju politika. Osiguravatelji imaju te informacije koje omogućuju vladama bolje planiranje i što e, da kako opravdava i e, taj zahtjev da se više uloži u planiranje. Želim samo podsjetiti da je 2007. godine e, postojala relativno mlada industrija obnovljivih izvora energije i mislim da je protociklička uloga EIBA bila važna i da kako da e, ima veći portfelj i neki mogu postaviti pitanje kojim se još aktivnostima bave, ali ostavit ću sada to po strani. Zatim, dobrovoljna ili obvezujuća e, ili obvezujuće objelodanjivanje informacija. Dakle, ne mogu reći da je bolji ovaj ili onaj mehanizam, ali važan je međusobni odnos jer kod dobrovoljnog objelodanjivanja može se definirati e, s vremenom ono što će postati obvezujuće. E, dakle, u ako se prebrzo prijeđe na obvezujući mehanizam, onda to može postati neučinkovito. I sada ću predati riječ e, svojim kolegama. Hvala, izvolite, gospodine Ljeta. Hvala. Za što ćemo još nismo govorili, a što je ključno, jeste razvoj nove industrije, industrija certifikacije. Što to znači zapravo smanjiti e, emisije stakleničkih plinova? To znači jedna nova aktivnost koja doprinosi dobrostanju društvu. Međutim, to je nešto što je nevidljivo, tako da tvrtke to ne mogu izravno e, prikazati. Ono što mi se čini još važnijim od poreza na ugljik jest da se definira jedna fiktivna cijena koja ulazi u rentabilnost e, ulaganja, ulaganja dakle ugljična ulaganja e, bi trebala uzeti u obzir cijenu smanjenja, dakle to bi trebala biti jedna od investicijskih aktivnosti što je tu zapravo najvažnije? Svaka tvrtka koja e, želi se baviti energetskom obnovom zgrada e, može reći da evo ja radim na smanjivanju emisija, dajte mi dajte mi sredstva. Međutim, zato mora postojati certifikacija kojom se može potvrditi koliko je, za koliko su smanjene emisije. Nakon toga se taj certifikat može izdati datom poduzeću i e, dakle to su sve elementi koje treba integrirati. Što se tiče same certifikacije, dakle to su e, količine CO2, emisija CO2 koje treba izmjeriti. Zatim što se tiče EIBA, ono što mi se čini važnim u Junckerovom planu jest da ga je potrebno reformirati ne postoji neki smjer, nego samo djelovanje od ozdo prema gore, dakle postoji popis ulaganja koja se onda mogu odabrati bez da se zna kakvu e, bez da postoji industrijska politika. Dakle, vi možete imati ulaganja iz tržišta u Junkerovom, koja prolaze preko Junkerovog plana. Dakle, drugim riječima ne postoji nekakav e, makroekonomski kriterij nešto što bi definiralo kakvu politiku želimo. Zatim, Europa, eh, razgovarali smo o važnosti europskih eh, banaka eh, za razvoj, javnih razvojnih banaka, dakle te financijske institucije ne spadaju pod Europski strateški fond kao dioničari, dakle ako po, povežete u mrežu sve razvojne banke u Europi, dakle tu postoje javne banke e, i ako ih dakle umrežite i ako oni budu dioničari Europskog strateškog fonda pod vodstvom EIBA a dobit ćete mnogo veći kapital. Što znači da se može dobiti financijska masa e, usmjerena na definirane financijske projekte što bi omogućilo da se dakle dakle da se okupi veći broj dioničara u tom Europskom strateškom fondu koji bi onda imao jednu jedinstvenu europsku politiku. Hvala, hvala i vama. Dr. Ryan Collins sada ima riječ. Hvala. Ja ću nešto reći o Europskoj investicijskoj banci i o javnim bankama, upravo da se nadovežem na ovo što je rekao Michel. Ja se ja imam simpatija prema toj ideji da EIB ne ulaže u e, visoko ugljično intenzivne sektore, a što se tiče SBA. Dakle, mislim da postoji odgovornost za e, naime, međunarodne javne banke trebaju tu preuzeti vodstvo u odnosu na poslovni sektor. Mislim da se u ovome izvješću identificira jedno bitno pitanje, a to je e, postoji li dovoljni broj projekata, budući da nije problem samo u ponudi nego i u potražnji, e, u potražnji nego i u ponudi i to zbog e, mjera štednje koje su se provodile u posljednjih sedam godina. No, također smatram da države e, sa svojom fiskalnom politikom imaju određenu odgovornost o tome da stvore projekte, da stvore prilike na terenu, dakle za sektore kao što su obnovljivi izvori energije, izolacija, kuća i da budu ambiciozni u svojoj misiji. Dakle, da sve te zemlje, primjerice ako se odredi taj cilj, tu se e, može mobilizirati privatni sektor i da kako EIB je u slabijoj poziciji e, ako se od e, ako se traži da se financiraju, da se financira više zelenih ili obnovljivih projekata. Slažem se s ovom idejom koju iznio Michel da je potrebna jedna mreža e, pod e, pokroviteljstvom EIBA što bi pomoglo da se ostvari ta potrebna transformacija. E, htio bih se samo nadovezati na dakle, zelena i smeđa ulaganja. E, mislim da je e, predsjednik jasno dao do znanja e, na kojoj on strani što se toga tiče. Dakle, što se tiče istraživanja EIBA, pokazalo se da rizik specifičan za pojedini sektor nije zapravo utjecao na kreditiranje malih i srednjih poduzeća ako stopa bila 25%. Bilo bi potrebno da to bude 100% da se dogode neke stvarne promjene. Dakle, pitanje je e, hoćemo li preporu, e, prepoloviti kapital e, koji jamke, banke moraju imati u, za zelene kredite. Dakle, ja se slažem da bi trebalo omogućiti bolje kreditiranje zelenom sektoru, ali bez trenutne potražnje, to mi se čini e, opasnim pristupom, e, a ovaj drugi pristup e, Brown penalizing mi se čini kao bolja opcija. Isto tako se može reći da će neka banka imati samo dio smeđih, smeđe imovine u odnosu na ukupnu imovinu i možda bi se na taj način bankama omogućila veća fleksibilnost, a osim toga mislim da bi trebalo Um, proanalizirati uh, kreditne, kreditnu politiku. Hvala i hvala što ste došli na naše saslušanje. Nastavljamo s istim pitanjima. a sada na temelju predloženog izvješća izvjestitelja dajem ponovno riječ Molly Scott Hvala još jednom što ste došli. Da, želim se nadovezati na predsjednikovu zahvalu, pa zamolit ću ako bismo vas mogli kontaktirati u buduće, bude li nam trebala kakva pomoć. Ovo su zanimljiva vremena za nas koji e, vodimo kampanje za hitno djelovanje u pogledu klimatskih promjena. Zaista smo se počeli e, udaljavati od težišta industrije i smanjujemo e, emisije i razmatramo i e, financiranje, a financiranje je ključno za ubrzanje tranzicije prema održivoj budućnosti. Pariški sporazum je dao novi poticaj za dekarbonizaciju gospodarstva e, i moramo potaknuti razumijevanje kako financijski sustavi mogu ubrzati, a ne onemogućiti tu tranziciju. Govornici su već rekli da e, velika razina tog financiranja zapravo nije u skladu sa određenim kriterijima zaštite okoliša socijalnim ili kriterijima socijal, e, korporativnog upravljanja. E, pot, Biće potrebna ulaganja u održivu infrastrukturu koja čak idu do 7,3 bilijardi eura, znači goleva su to ulaganja u postizanje ciljeva održivog razvoja. E, zato trebamo stvoriti okvir poticaja koji će omogućiti da kapital ide u željenom smjeru kako bi se omogućila brza ekološka tranzicija. To će omogućiti Europi da zadrži svoju vodeću poziciju u rješavanju klimatskih promjena te naglasit će da Europsku uniju e, predvode e, snažne vrijednosti i to će europskim poduzećima dati konkurentnu prednost. Stoga podržavamo skupinu na visokoj razini o održivim e, financijama i e, tražimo političku podršku njihovim e, preporukama. E, također izražavamo svoje uvjerenje da građani traže globalno vodstvo na ovom području i da žele da se iskoristi cijena novca, odnosno snaga novca da se zaštite ekosustavi, da se zaštiti klima i slično imam e, neke detalje. Pokreću što mogu prije nego što me predsjednik upozori da moram završiti. Moram, e, moramo e, naglasiti potrebe za transparentnošću. Izvješće traži obvezujuće objavu takozvanih stranded assets mi također predlažemo da se e, proširi obuhvat fiducijarnih dužnosti te da se uključe pune e, informacije o tim čimbenicama u cijelom lancu nabave kako bi svi kupci i korisnici imali informacije koje su im potrebne. Što se tiče zelene taksonomije, već smo čuli da postoji rasprava na tu temu. U ovom trenutku mi pozivamo da se uspostavi e, skupina koja će obuhvaćati više dionika, koja će utvrditi način mjerenja ovih aspekata e, i e, razmatrati kako zamrznuti određenu imovinu, a koristiti drugu. Zatim smo razmatrali i mirovinske proizvode koje također ne bi trebale uključivati nikakvu imovinu koja ulaže u um, industrije sa visokim ispuštenjem ugljika kao što su aeroindustrija i slično. Potrebni su minimalni standardi. Minimalni standardi u skladu sa Pariškim sporazumom i načelom da se ne čini šteta. Zatim, na, zatim treba utvrditi aktivnosti gdje investicije doista postižu pozitivni učinak i treća idealna razina treba uključiti aktivnosti koje će ubrzati pozitivnu transformaciju i podržati e, regeneraciju. Na kraju trebamo osigurati da naše vlasti te financijske institucije budu e, primjeri. Oni trebaju predvoditi svojim primjerom. EIB i ECB e trebaju riješiti institucionalne nedostatke u odnosu na svoje obveze u podršci održivosti njihov mandat treba se proširiti u ovom smislu da bude u potpunosti usklađen sa Pariškim sporazumom. EIB je ove godine već izašla sa sličnim ciljevima. Trebamo osigurati da naše javne banke daju zajmove koje su kompatibilne sa Pariškim sporazumom. One trebaju pre usmjeriti svoje portfelje kako bi e, se e, usredotočili na ciljeve održivog razvoja. Drago mi je što sam imala priliku surađivati na ovim temama sa izvjestiteljima u Sjeni i nadam se da ćemo zajednički s parlamentom uspjeti odrediti načela održivog financiranja. Mi moramo postaviti ambiciozan politički cilj i moramo osigurati da komisija ispuni zadane ciljeve, a kad vidimo zakonodavni prijedlog radujemo se konstruktivnom dijalogu. Hvala, hvala Moli, hvala i našim izvjestiteljima o Sjeni. Sada dajem riječ gospođi Peti Kajnen. Hvala. Budući da je vrijeme e, ograničeno, neću govoriti o generalnim stvarima niti posebno gubiti vrijeme na čestitanje izvjestiteljima u sjeni. Koncentrirat ću se na pitanja koja su tež, teška, generalno gledajući. E, počet ću sa ovim pokazateljima. Ovo nije niti prvi, niti zadnji puta ne znam kako ugraditi ideju pokazatelja u, e, u računovodstvena načela u tu zelenu taksonomiju. Naime, dogod smo mi opsjednuti označavanjem, tim takozvanim zelenim označavanjem, mi većinu industrija izostavljamo. To je prva stvar. Druga stvar, i ovako i onako će vam trebati primjerice cement E, jer e, recimo u industriji građevinarstva naravno i ako nemate e, usklađene sustave izvješćivanja gdje uspoređujete različite kompanije koje proizvode cement jedna u odnosu na drugu da biste odabrali najbolji cement u klasi zeleno označavanje neće riješiti E, pitanje transformacije industrije. Možda mi ovdje činimo grešku da mislimo da nešto e, jako dobro radimo ako dajemo zelenu oznaku ili e, definiciju gdje se označava što je zeleno, što nije zeleno. E, čimbenik podrške zelenom. Pa oko toga smo isto jako skeptični jer vi zapravo ne biste trebali miješati e, indikatore ekonomskog učinka i e, to da li je nešto zeleno, odnosno ekološki prihvatljivo ili ne. U smislu kapitalnih zahtjeva, to je vjerojatno velika greška i ja nisam za to. A to se odnosi i na politike nabave ECB-a, jer mi možda stvaramo jednu vrstu balona ili mjehura, ako znate da će e, postojati takva vrsta politike ECB-a da kupuje bilo kakvu vrstu proizvoda sa zelenom oznakom. Evo to su neke glavne zabrinutosti, a još i treća gdje mislim da bi ovaj model mogao biti koristan, trebamo staviti dovoljno fleksibilnosti kako bi se e, u budućnost razvijala i kako bi investitori e, odradili svoj posao. Osobito mala i srednja poduzeća imaju, e, smatraju da su ti e, mehanizmi izvješćivanja i identifikacije vrlo problematični i vjerojatno to u tom kontekstu baš i neće funkcionirati. E, ima tu još točaka na koje se treba još vratiti uloga osiguravajućih društava, pokrivanje svi, svih svih odgovornosti u koje se odnosi na okoliš i tako dalje e, možda ne treba niti početi sa CO2 jer dolazimo na pitanja kružnog gospodarstva, bio e, čimbenika i tako dalje koji su jednako važni kao i CO2. Znači nemamo, ali nemamo luksus e, analizirati to sektor po sektor pa E, ako se samo usredotočimo na CO2, možda e, isto činimo grešku. No, evo, ukupno gledano, ovo je vrlo dobar rezultat rada. Ja se radujem jednoj provokativnoj, dobroj intelektualnoj raspravi sa izvjestiteljima i izvjestiteljima u sjeni i radujem se dobrom rezultatu parlamenta. Hvala se, pa pol. Hvala Markus. Hvala i Moli na izvrsnom izvješću. Mislim da smo dobili vrlo intrigantne, zanimljive savjete skupine, radne skupine na visokoj razini i E, dali su nam poticaje u ovom vrlo teškom, složenom pristupu da promijenimo svijet financija na vrlo širok način. To je nešto što smo već odavno možda trebali učiniti, ali evo, počeli smo s time sada, iako je to možda trebalo biti i ranije. Za brojne sudionike u financijskom sektoru, banke, osiguravajuća društva, upravlja, upravitelji imovinom, a isto tako i agencije za kreditni rating, pa i različita nadzorna tijela. Svi oni imaju važnu ulogu u ovom procesu jer su oni u e, poziciji da imaju znanja o ovom sektoru i e, ne radi se tu samo o pitanju dobre volje, već e, treba osigurati da to bude prevedeno u e, stvarnost. I tu ESA e, tijela također imaju važnu ulogu da se najbolje prakse doista i provode. Ja E, da i dalje proučavam načine da ovaj sustav ne, ne bude dobrovoljan već obvezujući da sve to skupa bude malo više obvezujuće to znači da su poticaji svakako važni primjer je članak 173 e, Francesa isto tako moramo pronaći načina da e, glavni izvršni e, direktor e, preuzme e, rizike. Ne znamo točno uvijek koji su tu rizici, no znamo glavni direktor i drugi moraju razumjeti te rizike i moraju te rizike uzeti u obzir kod donošenja odluka. U kasnim fazama naravno također je potrebno pozabaviti se i paketima primitaka jer e, važni e, rizik nije uvijek u paketu primitaka. Ne želimo dati pogrešni poticaj niti želimo ugroziti stabilnost financijskog sektora, nešto što bi moglo imati lošeg utjecaja na stabilnost našeg e, okruženja i našeg društva. Također smatram, a to je možda i moja zadnja e, točka, da europske institucije trebaju e, predvoditi svojim primjerom, dati jasan primjer. E, to su ESA tijela izuzetno važna jer objedinjuju financijske subjekte, šire najbolju praksu, ali isto tako EIB i ECB su neka vrsta uzora. Oni e, trebaju prvi usvojiti kriterije SGA. Već smo uputili pitanja ECB u nekoliko prilika gdje oni nisu uzeli u obzir te kriterije i mislim da ne možemo dovoljno naglasiti ova pitanja. Hvala. Thank you very much and... Uh, Hvala lijepa. Idemo dalje s Zahvaljujem svima na ovoj dobroj i plodonosnoj raspravi. Ok. Dobro. To nas e, dovodi bliže našem e, rasporedu. Liva, izvoli. Hvala. Hvala gospođo Skot na ovom izvješću. On e, odražava zajedničke ciljeve prema kojima svi želimo težiti u sljedećim tjednima. Prvo da povećamo stabilnost i mogućnost e, našeg financijskog tržišta, a drugo da više sredstava dodijelimo održivim ulaganjima. Ja vjerujem da ti ciljevi su svi komplementarni, međutim kako ćemo postići te ciljeve? Bilo bi naivno misliti da većina ulagača će ulagati u održive proizvode samo zbog održivosti. Oni neće to činiti niti ne bi trebali. Oni će ulagati u održive proizvode zato što su profitabilni i manje rizični. Kao zakonodavci naš je posao da osiguramo da to bude slučaj. A to se već događa u različitim zakonodavstvima kao što je sustav ETS-a. Želim naglasiti da o ovo izvješće nije mjesto gdje ćemo e, urediti te druge zakonodavne inicijative. Što onda možemo učiniti? Možemo osigurati da financijski proizvodi održavaju svoju stvarnu cijenu, a kako bismo to učinili moramo osigurati da ulagači imaju dovoljno informacija od industrije i obvezu da E, faktore sg uzmu u obzir tamo gdje je to primjenjivo i taksonomiju koja će im pomoći da e, definiraju e, i usporede različite proizvode. Dodano kada uspostavljaju sustav za taksonomiju, mi kažemo da želimo fleksibilni okvir. Ja se s time slažem. Međutim, također shvaćam da će to zahtijevati jedan sustav upravljanja. Imate li prijedlog ili ideju o tome koliko, kako će izgledati to upravljanje? i hoće li to biti javno, javno privatno ili samo privatna inicijativa, kako će se ona e, financirati i kako ćemo osigurati jednake uvjete za sve dionike. Hvala lijepa. Thank you very much. Hvala lijepa. Dimitrios. Hvala lijepa gospodine predsjedatelju. Ja bih želio zahvaliti našoj kolegici gospođi Scott na ovom dosijem? Ja mislim da je posao koji ona obavila e, nešto što ide u pozitivnom smjeru i pomoći će nam sa madmanima kako bismo na kraju imali jedno dobro izvješće i kako bismo imali što širi mogući konsenzus. Slušajući e, druge kolege iz drugih e, klubova zastupnika, pitam se e, vjeruju li zaista u Pariški sporazum? Ako je to tako, ono što smo razvili kao razvojnu politiku Europske unije i njezinu sukladnost s rastom je zaista e, rješenje za sve nas. Pročitao sam mišljenja mnogih e, ekonomista koji su rekli da ulaganje u, ulaganjem u zeleni rast ćemo imati dobit i otvoriti radna mjesta, ali moramo i koristiti instrumente koji će usmjeravati ulaganja u tom smjeru. Čuli smo naše stručnjake tijekom saslušanja oni su u stvari rekli nešto o tomu. Ako uzmemo e, hiperliberalni način razmišljanja, imat ćemo samo dobit u središtu pozornicu i neće nas biti briga za okoliš, javno zdravlje ili e, rast koji je e, u skladu s okolišem. I nećemo ići nećemo stići nigdje. Na taj način ćemo samo opteretiti e, okoliš, e, sustav socijalne sigurnosti i zdravstveni sustav, a druge zemlje ili druge, e, drugi će biti konkurentni i ići će dalje u području zelenog rasta. I zato mislim da moramo izraditi instrumente i pokazatelje koji će nam e, pomoći da postignemo ciljeve koje smo si postavili. Kada smo e, potpisali Pariški sporazum i razvojne ciljeve Ujedinjenih naroda. Koliko se sjećam, u Europskom parlamentu E, u prošlom sam mandatu bio e, član e, odbora za okoliš. Europski parlament je uvijek bio vodeći, uvijek smo mi stavljali pritisak na vijeće i na komisiju da napredujemo. Mi nismo bili ti koji su povukli kočnicu. Dakle, željeli bismo da i mi damo neke prijedloge, a ne samo da imamo pitanja. pitanja koja će nam pomoći da postignemo te ciljeve. Naravno u ovom razdoblju e, i unutar svakog kluba zastupnika. Hvala. Sada smo došli do spontanog javljanja. Gospodin Sven Gigol, izvolite. Hvala gospodine predsjedatelju. Samo nekoliko brzih primjedbi. Smatram da je nevjerojatno koliko je snažna politička atmosfera i kako se ona promijenila u posljednjih nekoliko godina. Prije nekoliko godina e, financiranje za zeleno gospodarstvo je bilo nešto tajnovito, nepotrebno. Međutim, svugdje vidite da postoji zapravo veliki apetit sa strane kupaca financijskih e, proizvoda kao i e, dobavljača tih proizvoda. I sada vidimo da dobra pravila iz Europe zaista mogu napraviti razliku. Internacionalno je Europa e, napravila propise vezane za UCIC i zeleno financiranje e, može e, postati model za Europu. Zato trebamo pozitivnu priču ako te propise dobro izradimo. Drugo, također je istina, a ja dijelim ono što je rekao kolega iz Aldea, Zeleno financiranje e, ne može nikad zamijeniti e, zelenu potrošnju, zelenu proizvodnju i zato moramo okolišne i socijalne izbore učiniti profitabilnima kako bi to bili kako bi imali financijske proizvode koje će ih financirati. To se ne mora brkati sa e, zelenim financiranjem i zato trebamo propise kako bismo dobili transparentnost i jasne standarde a i zahtjeve kako bismo mogli uzeti u obzir te rizike, kao što je rekao Paul Tang. Ja dijelim potpuno što je rekao e, kolega iz EPP-a, to ne smijemo e, zamijeniti sa kapitalnim zahtjevima. Ako ulažete u inovativna rješenja, a ozelenjavanje gospodarstva je vezano za inovacije, a inovacije nisu bez rizika. E, ali su više bez rizika nego drugi izbori. I čuo sam što je naš predsjednik rekao u medijima o ovome, a ja e, definitivno e, se slažem s tim. Kapitalne zahtjeve ne smijemo miješati sa zelenim financijskim proizvodima. Zato ne vidim nikakve potrebe. Da, Markus, vidio sam to u medijima. Ne smijemo miješati to dvoje. Okolišni faktori ne smiju, biti, od, ne smiju odlučiti koliko će kapitala banka, osiguravajuće društvo imati, nego je rizik taj koji ta financijska institucija uzima u obzir. Ako to možemo točno izmjeriti, ja ne vjerujem da to možemo točno izmjeriti, a kapitalni zahtjevi onda postaju neka vrsta shoppinga e, za razne interese i to je izuzetno opasno. Zato mislim da moramo biti strogi, obvezujući, kao što je rekao Poltan, koliko god možemo, ali ne smijemo miješati kapitalne zahtjeve e, niti pozitivno, niti negativno. Hvala lijepa. Dobro, sada ću iskoristiti svoje položaj. Ovdje je komisija. Gospodin Spojić, želite li možda sudjelovati u raspravi? E, na ovom izvješću na vlastitu inicijativu. Hvala gospodine predsjedatelju, bit ću vrlo kratak. Mi zaista pozdravljamo ovo izvješće e, koje je gospođa Kato predstavila i zaista se trudimo kako bi e, nastavili se na e, izvješće skupine na visokoj razini. Dakle, postoji jako ambiciozan e, akcijski plan i financiranje u prvoj polovici ožujka i zato možete e, vidjeti, moći ćete vidjeti jedan dokument koji uspostavlja viziju i koji će uspostaviti scenarij za održivo financiranje na svjetskoj razini. Naravno, ja pozivam e, većinu vas 22. ožujka na našu konferenciji gdje ćemo imati govornike na visokoj razini. Radujemo se budućoj suradnji. Hvala. Hvala. Dajem, dajem ponovno riječ izvjestiteljici. Hvala lijepa Markus. Da, rijetko je kada se radi o tako kontroverznom pitanju da imamo toliko dobre volje i toliko sporazuma. Međutim, e, spomenut ću dva prijeporna pitanja koje, o kojima smo govorili na sastanku izvjestitelja u Sjeni. Mi imamo drugačiju perspektivu vezanu za taksonomiju. Čula sam što je Sepe rekao u vezi e, sa potrebom za pokazateljima i dinamičnim mjerama, a isto tako shvaćam vašu želju da 80% stavite u sredinu, a ne da se brinete o dvije krajnosti i to je važno. Međutim, mislim da moramo imati neku oznaku. Svrha onoga što ovdje radimo jeste da europski zakonodavci mogu reći mi smo to e, certificirali kao zeleno jer ako to ne možemo učiniti opet ćemo zaostati na tržištu a tržište nije uspjelo uvjeriti ulagače što je to zeleno ulaganje. Ako nemamo jasnu oznaku i vjerodostojnu oznaku, onda ćemo vidjeti da će Kinezi e, ulagati u zelene obveznice koje u stvari nisu zelene i na kraju naše rasprave moramo imati e, način da nešto označimo kao zeleno i da imamo tu oznaku zelenog e, sa europskim nekim tijelom koji stoji iza te oznake. Moj kolega iz je pitao tko će to razraditi, izraditi i odgovor je da imamo stručnjake koji informiraju jednu skupinu dionika i to je otvoreno naravno e, pitanjima, ali moramo uključiti ljude i moramo to temeljiti kao prvo na znanosti i znanstvenim pokazateljima što je sigurno dugoročno financiranje, a što nije. Što se tiče kontroverznog pitanja e, zelenog ulaganja protiv e, smeđeg e, faktora sankcioniranja, mi moramo se jako truditi kako bismo smanjili kapitalne zahtjeve ako želimo učiniti razlogu, razliku u smislu zelenih ulaganja. Ja se slažem sa Svenom i rekla bi da to otvara određena rizična vrata. Ako kažemo da odobravamo ono što radite, da ćemo onda blaže gledati na vas u smislu vaših kapitalnih zahtjeva. Nismo sigurni jesmo li dovoljno ponovno stabilizirali financijski sustav u cjelini. E, moje pitanje bi bilo u ovom trenutku e, ne faktoriramo prave troškove održivog razvoja. Mi znamo da su oni riskantniji nego što e, sada to izgleda prema njihovim cijenama. Međutim, sada postoje ogromni rizici E, u sustavu kada se radi o standardnim imovinama. Međutim, sada se osredotočujemo na, ugljič, na ugljik. Međutim, postoji upravljanje zemljištem, ribarstvo. Cijela bioraznolikost na koje se oslanjamo je, e, se suočava s e, rizikom i zato moramo fakturirati taj sistemski rizik u naše izračune. Ja zaista cijenim vašu dobru volju i suradnju i radujem se pročitati vaše amandmane i pregovarati o njima na sljedećim sastancima. Hvala lijepa, molim. To je tako dobro da smo čak završili na vrijeme, što nas... E, međutim, sada je problem što govornici za sljedeću točku nisu još ovdje, ali prije nego što e, ovo završimo, Rok za amandmane je prvog ožujka, kao obično. A glasovanje u Ekonu će biti krajem e, travnja, a razmatranje amandmana 26. ožujka. Kako svi mogli biti slobodni predstaviti svoje amandmane kako bi ih e, Moli mogla unijeti u svoj disje. E, sljedeća točka je javno saslušanje za predloženog kandidata, kandidata za položaj e, punopravnog člana e, jedinstvenog sanacijskog odbora. E, pozivam ovdje našeg kandidata, a imamo i malu pauzu kako bih dao priliku našim kolegama da razmotre pitanja i ako žele sudjelovati. Hvala. Yeah. <laughs> Hvala drugi je tako. Dragi kolege i kolegice, kako ne bi gubili vrijeme i bili e, spremni prije glasovanja, ja bih želio početi sa našom točkom 13. To je sretan broj, pa se nemojte brinuti. Radi se o javnom e, saslušanju za predloženog kandidata, punopravnog člana e, Jedinstvenog sanacijskog odbora, SRB. Danas govorimo o prijedlogu e, komisije za punjenje e, praznog mjesta za jedinstveni e, sanacijski mehanizam koji je stvorila e, otkaz gospođe Joane Kellerman. Želim dobrodošlicu kandidatu gospodinu Boštinu Jaspicu koja je sada guverner Banke Slovenije. Članovi Bankovne unije, odnosno radne skupina Bankovne unije i drugi članovi već su se in kamera imali neformalno saslušanje sa gospodinom Jaspicom 29 nakon što ga je komisija stavila na popis. E, druga faza formalnog e, saslušanja ima ulogu da se naglasi odgovornost potpredsjednika i članova SRB-a ovom parlamentu i u Sloveniji e, ste odgovorni i u svojem parlamentu, sada imate čast biti ovdje i to je izuzetno važno za nas, za naše danošenje odluke, hoćemo li odobriti E, kandidata kojeg je predložila komisija. Kasnije ćemo glasovati. Prijedlog je da započnemo sa ovom e, uvodnom izjavom vas. Onda imamo jedan dio sa pitanjima i odgovora. Pet minuta imamo za pitanje i za odgovor. Dakle, što dulji, dulje pitanje, to će biti kraći odgovor. To je lako za razumjeti. Pa sada mi je drago što mogu dati riječ gospodinu Jazvicu. Hvala. Ja se zovem Boštjan Jazbec. Ja sam guverner Slovenske banke i isto tako sam u eh, upravnom odboru Europske središnje banke. Počeo sam eh, svoj odrasli život. Siguran da ću postati glazbenik, ali sam promijenio mišljenje i postao ekonomist u središnjoj banki. Do sada to još nisam požalio i vjerujem da ono što sam činio u svojoj karijeri je nešto što me kvalificira za ovaj položaj e, da budem član jedinstvenog sanacijskog odbora. Nakon studija ja sam kratko e, provodio e, istraživanje i akademsku karijeru. Nakon toga sam se pridružio banci Slovenije, središnjoj banci, još kao mladić. Imao sam priliku i priliku i privilegiju raditi s mojim kolegama eh, iz moje zemlje kada je Slovenija se pridružila Europskoj uniji, bili smo prva zemlja koja je prihvatila euro 2007. godine. 2009. sam se eh, pridružio MMF-u eh, kao središnji savjetnik središnje banci u Kosovu. Pa pet godina nakon toga sam bio e, viši savjetnik e, Središnje banke u Surinamu i onda sam bio na kraju 2013. E, u srpnju imenovan guvernerom Slovenske banke. Dakle, kad je Slovenija predsjedavala zajedno s vladom smo uspješno se spasili zemlju i to kroz ušicu igle. A to je danas e, učbenički primjer kako kasni odgovor može biti širok i kao sanacija i kako sanacija banke može biti dobra za zemlju. Naravno, svi se neće složiti s onime što smo učinili u Sloveniji, posebno oni koji, nažalost, su morali biti spašeni vlastitim sredstvima, Bejlin. Međutim, to je u skladu sa okvirom da trebaju postojati jednaki uvjeti za sve u Europskoj uniji, u eurozoni i zato mislim da je to kako, tu kako bi zaštitilo porezne obveznike i osiguralo financijsku stabilnost ne samo u Sloveniji nego i u europodručju i Europskoj uniji. Evo ovdje ću stati i naravno prihvatit ću vaše pitanja. Hvala gospodine Jazbec. Za EPP imamo eh, Burka Dabalca. Hvala vam predsjedniče. Ähm, Hvala predsjedniče ehm, i srčno u našem gostu. Ja želim iznijeti neka razmišljenja o, temu, o temi e, sanacije i postaviti pitanje kako kako mišljenje vi imate o tim temama. Mislim da nam je jasno da nam je potreban e, djelotvoran režim sanacije čija će primjena biti jasna i jednostavna, a prepreke e, na putu e, i trebamo smanjiti prepreke na putu sanacije banaka. Mi ne smijemo zaostati za aktualnim standardima E, već moramo te standarde uzeti kao polazište za e, snažnije jačanje e, ovih uvjeta. Ja primjerice smatram da kvaliteta emrea ne smije biti unapred ograničena. Zatim, e, u slučaju moratorija moramo široko koncipirati pravila kako taj postupak ne bi bio od početka ograničen. Evo, to su moja kratka razmišljanja od po dvije minute. Moje pitanje vama je koje stajalište vi imate o tim pitanjima? Uđate li, imate li vi tu kakve dodatne točke za koje smatrate da su nam dodatno potrebne? Uh, Hvala gospodine Balc. Ja mislim da ste zaista postavili vrlo mjerodavno i važno pitanje. Imam tri glavne stvari. E, e, režim e, sanacije i moratori. Što se tiče režima sanacije, onako kako to stoji sada na papiru je vrlo dobro. To se može koristiti svugdje ali naravno pitanje je sama provedba i još uvijek e, neriješena činjenica da postoje neke nacionalne e, jurisdikcije i velika segmentacija u odnosu na provedbu e, zajedničkog režima sanacije. Već sam nekoliko puta spomenuo da trebamo više koordinacije i suradnje, posebno između Frankfurta i Brisela ako mogu generalizirati, dakle između Europske središnje banke i Europske komisije sa svim satelitskim agencijama, a jedna od njih je i jedinstveni e, nadzorni mehanizam, e, sanacijski mehanizam. E, mislim da polako dolazimo do toga. A iskustva su i lekcija, lekcije koje dijelimo i zato vjerujem da trebamo režim za sanaciju koji sada imamo staviti u direktive i uredbe i da ih trebamo i da ga trebamo e, provesti. Dakle, mislim da sam se dotakao tog režima sanacije. Kada se radi o emrelu, dakle minimum, minimalnim zahtjevima, e, to je veliko pitanje. Dakle, samo uvod emrela može generirati financijsku nestabilnost ako se oprezno ne provodi. Zašto to kažem? Zato što postoje neki dijelovi europodručja Europske unije gdje banke po mom mišljenju nisu sposobne biti potpuno usklađene sa e, trenutnim statusom Emrela u ovom trenutku i e, prisiljavati ih na takvu sukladnost bi moglo stvoriti financijsku nestabilnost. Znam da postoji tanka linija između pokušaja da izbjegnemo ispunjavanje i e, da se opustimo kada se o tome radi. Međutim, s druge strane, Emrel je tu, on će tu ostati. Samo je pitanje o tome kako brzo ga možemo uvesti u neke jurisdikcije Europske unije. Što se tiče moratorija ovog trećeg pitanja, znate da postoje razna mišljenja o moratoriju u različitim zemljama. Moje mišljenje da je moratorij vrlo koristan instrument, onda je vremena za analizu podataka, da se oni mogu podrobnije i jasnije analizirati, a daje nam nama koji donosimo odluke, SSM i SRB, SRB-u vremena da konsolidiramo moguće mjere koje su e, ponekad vrlo bolne ako ih treba poduzeti kasnije. Naravno, neki će reći da je moratorij dio toga, međutim još uvijek postoji nada ako se stvari dobro odrade. Da, u svakom slučaju isteklo nam je vrijeme. Jer smo rekli pet minuta za pitanje i odgovor. Sljedeći je Jakub von Weizinger iz e, Socialdemokrata. Hvala lijepa gospodine predsjedatelju. E, dobrodošli gospodine Jasbec. Imam tri pitanja za vas. Jedno je nastavak pitanja vezanog e, za mog kolegu Buharda Balca za MRL. Imamo izbor u našem sadašnjem zakonodavstvu. O tome kako koliko ćemo biti preskriptivni kada se radi o MRL-u. Naravno, ako radite brzo stvari koje su teške za banke, koje nisu jako zdrave, onda će to stvariti probleme. Međutim, s druge strane, ako postoji prevelike diskrecijske ovlasti, onda ćete u SRB-u učiniti najteže poslove većinu njih, a morate imati snagu za to. I zato mi treba pojašnjenju. Gdje vidite snagu toga, jer e, to moramo držati na umu kao zakonodavci, a to će biti važno i za vas e, na poslu za koji se kandidirate. Drugo pitanje je na praktičnoj razini. Nedavni godina smo imali neka iskustva s novim režimom u bankovnoj uniji. Posebno sa Banko Populare imali smo par slučajeva u Italiji. I zaista sam znati željen Što mislite da bismo mogli naučiti od tih primjera, od prošlih iskustava za budućnost? I treće pitanje, jer je to nešto čemu se svi brinemo, što mislite, što mislite o e, sanacijskom okviru i što će biti praktične posljedice Brexita za to? To su moja tri pitanja. Hvala. Gospodin von Feitzinger, hvala lijepa na ovim trima pitanjima. znate da moji odgovori možda neće biti definitivni odgovori, ali pokušat ću biti što je konkretniji moguće. E, lekcije o Emrelu. O Emrelu, po mom mišljenju, imate pravo, mi se suočavamo s dilemom e, da li da nešto propišemo ili da postoje diskrecijske ovlasti. E, u ovom trenutku jedini izlaz jest da pokušamo upravljati e, vremenskim razdobljem, posebno za neke banke, e, dakle da, da im kažu do kojeg dana, od kojeg dana će se morati, će morati se uskladiti s Emrelom. Naravno, to je teško, posebno ako poštujemo jednake uvjete za sve, gdje pravila bi se morala primjenjivati jednako za sve. Međutim, u nekim zemljama, kao što sam rekao, po mom mišljenju, ako ih prisiljavamo da uvedu mrel preko noći, to bi za njih moglo stvoriti probleme. Onda ćemo doći do točke da se pitamo gdje dolazi, gdje se pojavljuje to umanjenje rizika. Međutim, zaista moramo ići na konkretne slučajeve kako bih ja mogao konkretnije odgovoriti u vezi sa uvođenjem emrela. Međutim, na načelnoj razini ja bih snažno podržao Emrel za sve, što znači da bi trebali imati pravila, a ne diskrecijske oblasti. E, nije samo banka u Španjolskoj koju ste spomenuli, nego je bilo i nekoliko talijanskih banaka koje nisu bile od javnog interesa, kao što je bio slučaj u Španjolskoj. I barem na papiru možemo reći da da, jedan od instrumenta sanacije je korišten u Španjolskoj, banka je prodana e, ponuđaču i u tom smislu, barem na papiru, možemo reći da, je, da su sanacijski mehanizmi dobro primijenjeni. S obzirom sam bio iza kulisa, kulisa i dio e, upravnog odbora, mi smo raspravljali o nekim pitanjima koja su bila od velike važnosti, posebno za lekcije za budućnost. Jedna stvar koja se dosta često pojavljivala jest da moramo povećati napore kako bi poboljšali koordinaciju i suradnju između institucija, kao što sam rekao i u prethodnom odgovoru. Treće pitanje koje ste postavili je bilo pitanje Brexita. Zaista je to pitanje za milijun dolara. Nitko ne zna točno kako će Brexit utjecati na bankovnu industriju u Europi. Postoje neki znakovi da neka područja bankovne industrije će biti pogođena više od drugih. Međutim, ja vjerujem da ćemo E, na neki način se uspjeti suočiti sa izravnim e, utjecajem i da će europska bankovna industrija postati još jača ako u tom smislu e, ma posljedice Brexita negativno utječu. Hvala. Sada ima riječ kolego ime ECR-a, gospodin Luns. Hvala, e, lijepi pozdrav i vama, drago mi je što vas ponovno vidim ovdje na našem odboru. E, htio bih e, se također nadovezati na ovo što su rekli kolege. Zanimljivo mi je bio vaš odgovor na pitanje gospodina Balca, gdje ste spomenuli da je okvir za sanaciju sada vrlo dobar, a u odgovoru na jedno drugo pitanje rekli ste da su neke lekcije izvučene i onda ste spomenuli veću suradnju između SBA i komisije. Naime, da me podsjetilo na vaš govor od prije dvije godine e, vezano u sanaciju slovenske banke. Rekli ste da je to može biti složen postupak i da je upitno mogu li se u ovom e, okviru riješiti sve poteškoće. Rekli ste da su kriteriji relativno nejasni i da ne postoji nikakva formula koja e, precizno uređuje to treba li neku banku sanirati. Dakle, prije dvije godine ste bili dosta kritični. Prema tome, sada e, izgleda kao da E, imate drugačije stajalište. E, dakle, zanima me možemo li izvući možda još neke lekcije, jer sljedeći tjedan ćemo glasovati o jednom izvješću o Bankarskoj uniji. Ja imam tu čast da sam izvjestitelj ove godine i tu se traži od SRB-a e, jedan sveobuhvatni popis prepreka za sanaciju i ne znam hoće li komisija sastaviti nekakav uži izbor i imate li možda još nešto što biste vi htjeli dodati? Mislim da e, se u nekoliko aspekata ovaj režim za sanaciju može osnažiti. Mislim da SRB treba dobiti veći i izravni autoritet, posebno e, kada se postavlja pitanje ima li pilota u avionu, što znači da je potreban jedinstveni donositelj odluka u određenom trenutku u tom procesu. Zatim smatram da još uvijek postoji mogućnost za, za e, stroža pravila o državnim potporama u tom smislu se slažem da bi Europska komisija mogla poduzeti sve da primjeni e, jednaka pravila za sve u Europi, diljem Europe. E, I zatim tu postoji jedan e, instrument koji je za neke važan, a to je AQR koji smo već odradili 2014. godine kada smo imali dakle taj sveobuhvatni stres test. A posebno je e, važna harmonizacija propisa o nesolventnosti diljem Europe. Još uvijek e, imamo ozbiljnu fragmentaciju e, razlika u nacionalnom zakonodavstvu što spriječava, ako ne i potpuno priječi punu učinkovitost e, režima, sanacijskog režima koji se primjenjuje u Europi. I zatim tu isto tako i pitanje zaštitnih mehanizama u europskom stabilizacijskom mehanizmu. E, vjerujem da je to na vašem stolu kada je riječ o uvođenju europskog sustava za e, jamčenje depozita. Mislim da bi upravo ti aspekti mogli e, promijeniti e, ono što sam rekao prije dvije godine u smislu da smo mi ostvarili napredak u posljednje dvije godine. Da, e, potreban je još određeni napredak, ali ne vjerujem da je taj sanacijski režim nešto s čime bismo mogli biti zadovoljni u ovom trenutku. Hvala. Sada dolazimo do liberala. Ramon Tremoza ima riječ. Hvala. E, dakle, dobar dan. Dobrodošli u Europski parlament. Imam nekoliko pitanja za vas. Ako e, analiziramo odluke unazad dvije godine, e, zanima me što biste učinili drugačije, primjerice kada je riječ o dvijema bankama iz Veneta, da ste vi bili zaduženi za SRB, ili što bi bilo sa Banko Popular, bili razdoblje od roka od 48 sati bio bolji da se definira ta razina od ovog razdoblja od 48 minuta koliko je bilo za to predviđeno. E, s obzirom da će Italija i Njemačka spadati u vaš djelokrug rada, mislite li da su sadašnja pravila dostatna za sanaciju velikih europskih banaka? I na kraju, smatram da države članice koje imaju velik broj malih banaka dakle vrlo je važno da, da tu postoji jedan otporni financijski sustav e, Neke države članice preferiraju 3-4 velika igrača e, na tržištu i koje je vaše mišljenje o tome? Hvala vam na ovom pitanju. Dakle, to su bila tri pitanja. Prvo, što se može učiniti drugačije e, u ovom e, primjeru, dakle, španjolske banke i dvije talijanske banke? Imam dojam, kada gledam unazad, da je sanacija tih e, slučajeva bila uspješna, tako da barem e, temeljem informacija kojima ja raspolažem, teško bi bilo reći da su se stvari mogle ili trebale odraditi drugačije. Niti jedan od štediša nije izgubio novac, e, javna sredstva su zaštićena, a pravila koja su se dakle koristila za e, sanaciju tih banaka u potpunosti su sukladna sa rezolucijskim, e, sa sanacijskim sustavom kakav poznajemo u sklopu SRB-a. Zatim drugo pitanje, može li se ovaj sanacijski režim e, primijeniti na velike banke? To je možda povezano s vašim četvrtim pitanjem o tome je li nam cilj da imamo samo nekoliko velikih banaka ili bismo trebali imati jedan manji bankarski sustav? da kako tu je i pitanje tržišnih inicijativa, zatim e, snage kapitala vlasnika banaka, jesu li dovoljno snage i pitanje e, pojavljuje li se tu problem e, banaka koje su prevelike da ih se spasi E, mislim da možda najbolje mogu odgovoriti na to pitanje na ovaj način. Ako ovdje sagledamo samo europski primjer, onda bih složio s time da je bolje imati velik broj manjih banaka. Ali isto tako e, je važno vidjeti što je sa konkurentnošću europskih banaka odnosno na američke i azijske banke i u tom kontekstu bih očekivao veće banke, Europske banke koje bi bile konkurentne na svjetskoj razini. Hvala. Sada riječ ima Martin Šedevan iz kluba zastupnika GUE. Hvala vam predsjedatelju, srčno dobrodošli gospodine Jaspeć. Dvije su teme koje želim dotaknuti pitanjima. Ova problematika too big to fail vidjeli smo s izbijanjem financijske krize da je došlo do masovnih bailout scenarija koje su naravno opteretila državne proračune kako sada izgleda e, gledanje na tu temu too big to fail? E, dakle, može li se tome nekako usprotiviti? Da li je potrebna jedna dubinska restrukturacija ovog sektora kako bi se ti problemi riješili? Nalazimo se upravo u fazi novog sastavljanja BRD-a i E, mislim da sanacijska tijela e, treba svakako raditi na tome kako vi gledate na tome da se potpišu više kvote ako ta tijela smatraju da je to potrebno. Uh, uh, Hvala vam na ovom pitanju. Da, ovo pitanje banaka koje su prevelike da ih se može pustiti da propadnu svakako je problem, ali mislim da se ovdje u sklopu e, toga, dakle BRD imamo e, pripremu i prevenciju, ranu intervenciju i sanaciju, tako da baš za taj slučaj banaka koje su prevelike da ih se pusti da propadnu, trebamo raditi više na prevenciji u čitavom procesu da se poboljša supervizija. U 2014. uz eh, S, kada smo imali samo SSM, dakle, neki misle da to još uvijek nije u potpunosti usklađeno na razini Europe i imam dom da se ide u pravom smjeru. Dakle, čak i ako postoji potencijalni problem banaka koje su prevelike da propadnu, e, to možemo uočiti e, na vrijeme i onda to spriječiti kroz bolju superviziju. No u svakom slučaju kad do toga dođe, riječ je o e, zaštiti javnih sredstava, dakle to, naime, to je ono što treba imati odlučujuću ulogu u definiranju ciljeva. A što se tiče davanja više ovlasti sanacijskom režimu. Da, ja sam već e, to spomenuo u svom prethodnom pitanju, e, u odgovoru, da raspodjela odgovornosti treba biti jasna, da mora biti poznata unaprijed i da se mora u potpunosti poštivati. Što znači da možda trebamo imati više ovlasti u sanaciji, ali kažem, ne govorim to zato što sam se kandidirao na uh, ovu dužnost, nego zato što to uistinu istinski vjerujem. Um, dakle, ima još vremena ako želite nešto dodati. Sada zapravo trošite vrijeme. Dobro, nema veze. Imamo sada zelene, gospodin Urtasun. Hvala. Hvala gospodine na dolasku. Uh, Mi da kako očekujemo od članova odbora srb da u potpunosti poštuju um, režim za sanaciju. Nisam siguran nisam li dobro shvatio kada ste rekli da bi uvođenje MRL-a moglo dovesti do nekih financijskih poremećaja. E, mislim da možete pretpostaviti da bi ovaj odbor želio da vrlo aktivno provodite režim MRL? E, dakle, to bi samo bio kratki komentar. Zatim imam e, tri pitanja. Na toj dužnosti ravnatelja, e, nema ono što smo mogli primijetiti u slučaju Banko Popular, dakle kada se e, tražilo da daju popus, popis instrumenata e, na koje se može primijeniti bailin, e, učeno je da tog popisa zapravo nije bilo. Pa bi moje prvo pitanje bilo sljedeće. Što vi, biste vi poduzeli kako biste se pobrinuli da te informacije budu dostupne od banaka? I zatim drugo pitanje, o izračunu MRL-a. Kao što znate, mi trenutno radimo na reformi e, i vodi se rasprava o tome je li bolje da se usredotočimo samo na MRL ili da e, koristimo i neke druge instrumente. Zanima me što vi mislite o tome, budući da je to jedna dosta važna rasprava koja se trenutno vodi u ovom domu. To su moja dva pitanja. Hvala gospodine Urtasun. Da odgovorim na vaše prvo pitanje. Da kako to je pitanje iz e, koje smo zaključili e, koje smo, to je nešto što smo zaključili iz španjolskog slučaja. Dakle, SRB dobiva dio podataka od SSM-a, a SSM je nadzorno tijelo. Tako da mislim da treba unaprijediti e, razminu podataka što isto, vrije, isto tako vrijedi za instrumente na koje se primjenjuje bail A što se tiče MRL-a, kao što znate, tu se E, definira e, dokapitalizacija, zatim apsorpcija gubitka i zatim e, tržišna pristojba. Dakle, to je dvostruki trep zahtjev, minus 125 bodova, a smjernice da se koje možemo potpunosti ispuniti, naime, bilo bi mnogo bolje kada bismo mogli zatražiti MRL za sve banke. A mislim da ću ja na ovoj dužnosti e, člana upravnog odbora e, moći raditi na tome da se definira MRL na, za, sve te banke koje su koje tu ulaze u, na koje se ovo primjenjuje. Imate li još pitanja? Nitko se ne javlja u sklopu spontanog javljanja za riječ. E, gospodine Jaspec, veliko nam je zadovoljstvo što ste e, došli na naš sastanak i uskoro ćemo glasovati. ako se odbor složi da vas imenujemo, e, nadam se da ćemo imati dobru suradnju u predstojećim godinama. E, dakle, ne znam, e, ne morate se brinuti, mi pratimo što vi radite, e, premda niste uvijek pozvani kao što je to bio slučaj u Sloveniji. Evo, sada ćemo napraviti kratku stanku prije glasovanja, a nakon toga Roberto ponovno preuzima predsjedavanje. Hvala.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 Hvala Hvala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

Zadnja informacija predsjedništva, <laughs> počet ćemo ako želite da počnemo, ali predsjednik će biti tu za tri do četiri minute. Ne veze, počet ćemo ako ste za. Ovo je razdoblje znači, za glasanje. Imamo prvo zajedničku korporativnu poreznu osnovicu. Svi imate glasačke kartice. E, svi ste ih već e, uštekali. E, jest, ajmo testno glasovanje za početak da vidimo jeste li svi nazočni. Jeste li svi zadovoljni? Jeste li svi glasovali? Da, zatvaram glasovanje. Nijedan klub nema previše glasova, to je u redu. Počet ćemo sa zajedničkom korporativnom poreznom osnovicom. Dakle, prvo imamo amandman 70, 71, 72, 73. Zajedno. Ko je za? Ne, pardon, poimenično glasovanje. Otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Odbija se. Idemo da, <laughs> znači moramo dalje. Kompromis A, ko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se kompromis B, za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se kompromis C, za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se Amandman 221 za protiv suzdržani. Provjerit ćemo to. Otvaram glasovanje za provjeru 221. Jesu li svi glasovali? Ajmo prijatelji. Zatvaram glasovanje. To je jasno odbijeno. Idemo sada na amandman 223 za, protiv suzdržani usvaja se. Kompromis D za, protiv suzdržani usvaja se. Amandman 227 za, protiv suzdržani usvaja se. 228 za, protiv suzdržani usvaja se. Amandman 20 za, protiv suzdržani usvaja se. Amandman 23 3 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 24 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis E za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis F za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 35 za, protiv, suzdržani, provjerit ću 35, amandman 35, otvoram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Amandman 238 za, protiv, suzdržani, isto kao i prije. Usvaja se kompromis G za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 251 za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 252 za, da, ako se, ja sam tako pročitao, znači ako se to usvaja, onda se ovo drugo ne razmatra. 251 nije bio usvojen, onda sada glasujemo o 252, ako se to usvaja, onda se ne razmatra 253. 252 za protiv e, odbija se. Znači moramo glasovati 253, za protiv suzdržani odbija se. To je bilo jasno, ispričala se prijatelji, ali evo, provjerit ćemo otvoren glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvoren glasovanje. tako sam i ja to vidio. Ali evo, hvala na pomoći. 254 za, protiv, suzdržani, odbija se. 254 za protiv suzdržani odbija se. 256 za protiv suzdržani odbija se. 39 i 257 zajedno za protiv suzdržani odbija se. Kompromis H za protiv suzdržani usvaja se. Amandman 200 65 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis i za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 295 za, protiv, suzdržani, odbija se. 296 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 297 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Znači 298 se ne razmatra. Sljedeći za, protiv, suzdržani, usvaja se. Zatim kompromis je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Zatim amandman 315 za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 318 za, protiv, suzdržani. Moramo provjeriti. Amandman 318, otvoram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Idemo na 319. 319 za, protiv, suzdržani. Odbija se. 320 za, protiv, suzdržani. Odbija se. 321 za, protiv, suzdržani, odbija se. 322 za, protiv, odbija se. 323 za, bilo je jasno. Iako znam ko je napravio taj slavni amandman, a morat ću živjeti s tim, neću se ubiti. 323 za, protiv, suzdržani, odbija se 324 za, protiv suzdržani odbija se 325 za, protiv suzdržani odbija se kompromis JA za, protiv suzdržani usvaja se amandman 328 za, protiv suzdržani odbija se kompromis K za, protiv suzdržani usvaja se da nastavim ovo glasovanje. Kompromis KA za protiv suzdržani usvaja se. 340 za protiv suzdržani odbija se. Kompromis L za protiv suzdržani usvaja se. Amandman 351 za protiv suzdržani odbija se. 352 za protiv suzdržani odbija se. Kompromis LA za protiv suzdržani usvaja se. Kompromis M za protiv suzdržani usvaja se. Amandman 358 za protiv suzdržani odbija se. 369 za protiv suzdržani odbija se. Kompromis N za protiv suzdržani usvaja se. Kompromis O za protiv suzdržani Usvaja se amandman 66 za, protiv suzdržani usvaja se, amandman 67 za, protiv suzdržani usvaja se, 392 za, protiv suzdržani usvaja se, 384 za, protiv, 394 eh, za, protiv usvaja se, kompromis P za, protiv usvaja se, kompromis Q za, protiv suzdržani usvaja se, 406 za, protiv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 Usvaja se amandman 100 za protiv suzdržani usvaja se, kompromis duplo za protiv suzdržani usvaja se. Ne, to je bio kompromis V, pardon. I sada kompromis duplo za protiv suzdržani usvaja se, zatim 128 za protiv suzdržani Mislim da je odbijeno, ali provjerit ću. 128. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Odbija se. Kompromis 129 za, protiv, suzdržani. Odbija se. Amandman 7 za, protiv suzdržani odbija se. Amandman 133 za protiv suzdržani odbija se. Zatim kompromis X za protiv suzdržani usvaja se. Kompromis Y za protiv suzdržani usvaja se. Amandman 143 za protiv suzdržani odbija se. 144 za protiv suzdržani odbija se. Kompromis Z za protiv suzdržani usvaja Usvaja se amandman 148 koji odgovara u dva dijela za protiv suzdržani e, vi ste protiv, a onda moram provjeriti. Amandman 148, CP2, znači otvoran glasovanje. Jesu li svi glasovali? zatvoran glasovanje. Odbija se. 152 za protiv suzdržani odbija se, 153 za protiv suzdržani usvaja se, kompromis AA za protiv suzdržani usvaja se, amandman 10 za protiv suzdržani odbija se, kompromis AB za protiv suzdržani usvaja se, kompromis ABA, bože, za protiv suzdržani ako krenemo na ABA1, onda ćemo imati problem ABA za protiv usvojeno, 161 za protiv suzdržani odbija se, 170 za e, protiv suzdržani odbija se, amandman 171 za protiv suzdržani, ne, moramo provjeriti, 171 provjeravam, otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Jasnije nego što sam mislio. 172 za. Ne, ne razmatra se. Onda idemo kompromisat C za protiv suzdržani usvaja se, amandman 179 za protiv suzdržani usvaja se, amandman 15 za protiv suzdržani Zeleni nemaju mišljenje? Za. Onda se usvaja. Kompromis AD e, za protiv suzdržani usvaja se. Amandman 17 za protiv suzdržani usvaja se. Amandman 184 za, protiv, suzdržani, odbija se. 185 za, protiv, suzdržani, odbija se. 188 za, protiv, suzdržani, odbija se. 189 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis AE za, protiv, suzdržani, usvaja se. To nas dovodi do završnog glasovanja koje ide kao poimenično glasovanje. Otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Usvaja se sa 39 za, 12 protiv, 5 suzdržanim. Čestitam polutanu. Prije nego što predam predsjedanje, ću riječ Gunaru Flökmarku. Hvala vam. Želim samo najaviti da ćemo mi po ovom izvješću priključiti manjinsko mišljenje. So, we move to the last C of the CCCTB. Idemo na zadnji C od CCCTB, izvješće Alana Masur. Počinjemo sa amandmanima od 21 do 30, 31 do 34, pojmično glasovanje, otvoram glasovanje. You oh, I'm, Actually, I'm voting. You have my Yeah, that's, that's, that's really unfortunate. Da, e, pogrešnu karticu sam imao, ovo bi bio kraj dvije karijere, pojmično glasovanje. Ali zapravo isto smo glasovali, ne vez. To zovemo u njemačkom groko. The vote is closed and is Zatvaram glasovanje, odbija se kompromis A, za, protiv, suzdržani, usvaja se kompromis B, za, protiv, suzdržani, usvaja se kompromis C, za, protiv, suzdržani, usvaja se kompromis D, za, protiv, suzdržani, Usvaja se kompromis DA za protiv suzdržani. Usvaja se kompromis DB za protiv suzdržani. Usvaja se kompromis E za protiv suzdržani. Usvaja se kompromis F za protiv suzdržani. Usvaja se amandman 201 za protiv svi ste protiv suzdržani usvaja se amandman 203 za protiv suzdržani Odbija se amandman 204 za protiv suzdržani. Usvaja se 206, ne, 208 za protiv, za protiv, provjerit ću. 208, amandman 208. One EPP too many. Jedan EPP previše. Still one EPP too many. Thank you. Još uvijek je pučanin previše. Zatvaram glasovanje odbija se. Compromise G in favor against abstention. G e, za protiv suzdržani usvaja se amandman 224 za 224 za protiv suzdržani usvaja se 227, ne, 228, je tako, za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 232, za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman, ne, kompromis H, za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 252, 252, za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 24 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 261 261 za, protiv suzdržani odbija se, kompromis HA eh, za, protiv suzdržani usvaja se, kompromis 265 za, protiv suzdržani usvaja se, 266 za, protiv suzdržani usvaja se, kompromis B za protiv suzdržani usvaja se. Kompromis I za protiv suzdržani usvaja se. Kompromis I A za protiv suzdržani usvaja se. Kompromis J za protiv suzdržani Usvaja se komandman 280 za, protiv, suzdržani. Usvaja se kompromis eh, JA za, protiv, suzdržani. Usvaja se kompromis JB za, protiv, suzdržani. Usvaja se kompromis K za, protiv, suzdržani. Usvaja se kompromis L za, protiv, suzdržani. Usvaja se Uvodne izjave kompromis AA za protiv suzdržani usvaja se, kompromis BB za protiv suzdržani usvaja se, kompromis CC za protiv suzdržani usvaja se, kompromis DD za protiv suzdržani usvaja se, kompromis EE e, za protiv suzdržani usvaja se, kompromis M za protiv suzdržani usvaja se, Kompromis FF za protiv suzdržani usvaja se. Amandman 101 za protiv suzdržani odbija se. Kompromis N za protiv suzdržani usvaja se. Kompromis NA za protiv suzdržani usvaja se. Amandman 113 za protiv suzdržani odbija se. Amandman 115 za protiv Provjerit ću, otvaram glasovanje. One EPP too many. Jedan pučanin previše. Zatvaram glasovanje, odbija se amandman 117, za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 118, za, protiv, suzdržani usvaja se amandman 120 za protiv suzdržani usvaja se kompromis o za protiv suzdržani usvaja se amandman 126 za protiv suzdržani odbija se amandman 130 za protiv suzdržani odbija se, amandman 10 za protiv suzdržani usvaja se, amandman 131 za protiv suzdržani odbija se, 132 za protiv provjerit ću 132 otvaram glasovanje. The vote is closed. Zatvaram glasovanje, odbija se. Kompromis HH za protiv suzdržani usvaja se. Amandman 134 za protiv suzdržani usvaja se. Amandman 123 sa usmenim amandmanom. Ne razmatra se? Ne. Da, e, ne razmatra se. Dobro, nema 123, znači onda imamo 129. Ne, čak nije, on se ne razmatra. Idemo na 135 za protiv. Mislim da je usvojeno, ali otvaram glasovanje. Pojmečno nisam vidio e, dovoljno ruku. Imam pučani previše opet. Zatvaram glasovanje usvaja se i glasovanje o prijedlogu komisije e, sa izmjenama pojmeničnog glasovanja. otvaram glasovanje. Vote Zatvaram glasovanje. 38 za, 11 protiv, 5 suzdržanih. Čestitam izvjestitelju. I am told that we have not voted amendment. Rekli su mi da nismo glasovali o amandmanu 9. Gdje je taj amandman 9? Na stranici 25. Okay. After compromise o, amendment... Nakon kompromisa O imamo amandman 9. Jeste ga našli? Ko je za? Protiv su suzdržani usvaja se. Gospodin Hokmar, imate riječ. E, gospodine predsjedatelju, zajedno sa Esther Lang i Brel Heysom, ja ću dodati manjinsko mišljenje o ovom izvješću. Hvala lijepa. U svakom slučaju mislim da je ovo glasovanje danas jako važno Široka većina ovog odbora je poduprijela ambiciozan prijedlog koji se bavi i problemom e, digitalnog oporezivanja sa inovativnim rješenjima i mi se e, radujemo tome da će e, vijeće pozorno razmotriti mišljenje parlamenta. Idemo na sljedeći dokument, nacrt eh, o europskom semestru za koordinaciju gospodarske politike. Eh, kompromis A za, protiv, suzdržani, usvojen. Kompromis B za, protiv, suzdržani, usvojen. Kompromis C za, protiv, suzdržani, usvojen. Kompromis D za, protiv, suzdržani, usvojen. Kompromis E za protiv suzdržani usvojen. Kompromis F za protiv suzdržani usvojen. Kompromis G za protiv suzdržani usvojen. Kompromis H, za protiv suzdržani usvojen. Amandman 1.90 za protiv suzdržani odbijen, kompromis i za protiv suzdržani usvojen, kompromis J za protiv suzdržani usvojen, kompromis K za protiv suzdržani usvojen, kompromis L za protiv suzdržani usvojen, kompromis M za protiv suzdržani usvojen, kompromis N za protiv suzdržani usvojen, Kompromis O za protiv suzdržani usvojen. Amandman 369 za protiv suzdržani odbijen. E, Uvodne izjave želimo to e, zajedno od 1 do 9. Uvodna izjava 9 za protiv e, suzdržani usvojen. Amandman 1 za protiv suzdržani usvojen. Uvodna izjava od 10 do 15 za protiv suzdržani usvojena. Amandman 2 za protiv suzdržani provjerit ćemo. Otvorim glasovanje. I One EPP too many. Opet imamo jednu osobu previše za EPP. Zatvaram glasovanje. Usvojen. Uvodna izjava 16 za, protiv, suzdržani, usvojen. Amandman 3 za, protiv, suzdržani, usvojen. Uvodna izjava, izvan izjave od 17 za 19 za, protiv, suzdržani, usvojen, Amandman 4 za, protiv, suzdržani, usvojen. Amandman 5 za, protiv, suzdržani, usvojen. Uvodna izjava 21 za protiv suzdržani usvojen. Amandman 6 za protiv suzdržani usvojen. Amandman 7 za protiv suzdržani usvojen. Uvodna izjava od 23 do 26 za protiv suzdržani usvojene. Kompromis P za protiv suzdržani usvojen. Kompromis V za protiv suzdržani usvojen. Kompromis K za protiv suzdržani usvojen. Amandman 22 za protiv suzdržani odbijen. Amandman 26 za protiv suzdržani odbijen. kompromis R za protiv suzdržani usvojen. Amandman 36 za protiv suzdržani odbijen. Kompromis S. To je bila velika većina. Ajde, može, provjerit ćemo. Amandman 36, otvaram glasovanje. Opet imamo jednu osobu previše iz EPP-a. Zatvaram glasovanje. Odbijen je 48 protiv 5 za. Kompromis S za protiv suzdržani usvojen. Amandman 54 za protiv suzdržani usvojen odbijen, kompromis T za protiv suzdržani usvojen, kompromis U za protiv suzdržani usvojen. Mišljenje Dakle, idemo na mišljenje. Dakle, novi podnaslov za doprinose, za proračun, ne, to je AGS izvješće za protiv suzdržani usvojen. Proračun za protiv suzdržani usvojen. Nećemo glasovati ova tri E, stavka iz e, proračuna, ali sada idemo na e, podnaslov za okoliš, za protiv suzdržani odbijen. Stavak 17 je Envi za protiv, provjerit ćemo, otvaram glasovanje. Jedan EPP previše. Zatvaram glasovanje. Usvojen. 28.36, e, stavak 18, Endi za, protiv. Vidim da je većina, ali ipak ćemo provjeriti. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. To je odbijeno. Stavak 19. Endi za. Ne, moramo provjeriti 19. Zatvaram glasovanje. Usvojen. Stavak 20. Envi. Za provjera. Zatvaram glasovanje. Odbijen je. Stavak 21. Eh, Envi za, protiv, suzdržani, odbijen. Poimenično glasovanje o izmijenjenom tekstu. Otvaram glasovanje. Imamo jednu osobu za PPA previše. Dakle, zamjenik EPP-a. Zatvaram glasovanje. 45 za, 7 protiv, 1 suzdržani. Čestitamo izvjestitelju. Sada krećemo na gospodina Tremozu i na njegovo izvješće o e, tržišnom natjecanju. Kompromis A za, protiv, suzdržani, usvojen. Amandman 12 za protiv suzdržani odbijen. Kompromis B za protiv suzdržani usvojen. Kompromis C za protiv suzdržani usvojen. Kompromis D za protiv suzdržani usvojen. Kompromis E za protiv suzdržani usvojen. Amandman 37 za protiv Mislim da je usvojen, ali niste digli ruke, moramo provjeriti. Amandman 37. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvojen je 28 prema 25. Amandman 38 za protiv suzdržani usvojen. Amandman 39 za protiv. Provjerit ćemo. Otvaram glasovanje. Vote is Zatvaram glasovanje. Odbijen je. Amandman 40. za protiv koje je stajalište EPP-a, dakle suzdržani e, usvojen, 41 za protiv suzdržani usvojen, 42 za protiv suzdržani provjera za amandman 42, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbijanje. 43 za, protiv, suzdržani, odbijen. Ne, ispri... ne, želim provjeriti 43, SND je bio za. Vote is Zatvaram glasovanje. Usvojenje. 44 za, protiv, suzdržani, odbijen. 45 za, protiv, suzdržani, usvojen. Kompromis F, za, protiv, suzdržani, usvojen. Amandman 49, za, protiv, suzdržani, usvojen. Amandman 51, za, protiv, provjerit ćemo 51, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvojenje. Amandman 52 za, protiv, suzdržani, odbijen. Kompromis F1 za, protiv, suzdržani, usvojen. Kompromis G za, protiv, suzdržani, usvojen. Kompromis H za, protiv, suzdržani, usvojen. Kompromis, ne, ispričavam se. Ja vidim da se ne ide još na kompromis I. Tu su neki amandmani, ali su povučeni. Dakle, stavak je povučen, pa je sve povučeno i zaista idemo na kompromis I, za, protiv, suzdržani, usvojen, kompromis G, je za, protiv, provjerit ćemo kompromis J, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvojen je amandman 90 za, protiv, Provjerit ćemo. Otvaram glasovanje. Vote is closed. Zatvaram glasovanje. Zatvaram. Amendment 90. 92 e, za, protiv, suzdržani. Ne vidim zelene. Idemo elektronički provjeriti. Otvaram glasovanje 92. Think is rejected, but Zatvaram glasovanje. Odbijen. Amandman 93. za, protiv, suzdržani, usvojen. 95. za, protiv, suzdržani, usvojen. 96. za, protiv, suzdržani, usvojen. Kompromis K za, protiv, suzdržani, usvojen. Amandman 107 za, protiv, suzdržani, mislim da usvojen. Ako želite možemo provjeriti. Otvaram glasovanje. 107. Otvaram glasovanje. Usvojen je. 108 za, protiv, suzdržani. EPP protiv. 108 je odbijen. 113 za, protiv, suzdržani. Mislim da je odbijen, ali ćemo provjeriti. 113. Otvaram glasovanje. Opet imamo jednu osobu iz EPP-a više. Zatvaram glasovanje. Odbijanje je 114 za, protiv, suzdržani, osvojen. 117 za, protiv, provjerit ćemo 117, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbijen je. 119 za, protiv, suzdržani, usvojen. 120 za, protiv, suzdržani, odbijen. Kompromis L za, protiv, suzdržani, usvojen je jasno, ali možemo provjeriti ako želite. Provjeravamo kompromis L, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvojanje. Amandman 131 za, protiv, suzdržani, usvojen. 132 za, protiv, suzdržani, usvojen. 134 za, protiv, suzdržani. Provjerit ćemo 134, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbijen je. Amandman 135. To je odvojeno glasovanje. Prvi dio za, protiv, suzdržani, usvojen. Drugi dio za, protiv, suzdržani, odbijen. 136 za, protiv, suzdržani, odbijen. Kompromis M za, protiv, suzdržani, usvojen. 144 za, protiv, suzdržani, usvojen. 146 za, protiv, suzdržani, odbijen. 147 za, protiv, suzdržani, usvojen. 148 za, protiv, suzdržani. Provjerit ćemo 148, mislim da je odbijen, ali provjerit ćemo. Zatvaram glasovanje je Kompromis N za, protiv, suzdržani, usvojen. 156 za, protiv, suzdržani, usvojen. 158 u dva dijela, prvi dio za, protiv, suzdržani, usvojen, drugi dio za, protiv, provjerit ćemo, mislim da je odbijen, ali moramo provjeriti, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbijan je jedan, glas razlike. 160 za, protiv, suzdržani, odbijen. 164 za, protiv, provjerit ćemo 164, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvojenje. 165 za, protiv, suzdržani je usvojen, 166 za, protiv, suzdržani je usvojen, 167 za, protiv, suzdržani je usvojen, kompromis OPRS za, protiv, suzdržani usvojen, 178 za, protiv, suzdržani usvojen, kompromis Q za, protiv, suzdržani usvojen, 197 za, protiv, suzdržani odbijen, Kompromis T za protiv suzdržani usvojen. Amandman 205 za protiv suzdržani usvojen. 207 za protiv suzdržani usvojen. 209 sa usmenim amandmanom za protiv provjerit ćemo. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvojenje. 210 za. Ne. Ne, kompromis U. Kompromis U za, protiv, suzdržani, usvojen. Amandman 220 za, protiv, suzdržani, usvojen. 221 za, protiv, suzdržani, usvojen. 222 za, protiv, suzdržani, usvojen. 223 za, protiv, suzdržani, usvojen. 224, 223, da. 223, usvojen. 224 za, protiv, suzdržani, usvojen. Kompromis V za, protiv, suzdržani, usvojen. A sada 223 za, protiv, provjerit ćemo. Otvaram glasovanje za 233. Vote is closed. Zatvaram glasovanje. Odbijanje. je. 234 za, protiv, suzdržani, usvojen. 235 za, protiv, suzdržani. Provjerit ćemo 235. Otvaram glasovanje. Vote is closed. Zatvaram glasovanje. Odbijanje. Kompromis duplo sa usmenim amandmanom za, protiv, Provjerit ćemo, otvaram glasovanje o kompromisu, kompromisu duplo V s osnovnim amandmanom. Vidim plus tu, ali SID ne znam. To je bilo nešto u posljednji čas. Dopustit ćemo ovu brzu konzultacije. Kompromis s usmenim amandmanom. Dakle, plus je, zar ne? Provjerit ćemo, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvojenje, amandman 242 za, protiv, suzdržani, Provjerit ćemo, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbijanje. 243 za, protiv, suzdržani, usvojen. Ne. 245 ne. Kompromis X za protiv suzdržani usvojen. Kompromis Z za protiv suzdržani usvojen. Kompromis Y za protiv suzdržani usvojen. Kompromis AA za protiv suzdržani usvojen. Amandman 254 za protiv suzdržani usvojen. 256 za protiv suzdržani usvojen. Amandman 257 sa usmenim amandmanom za protiv suzdržanim usvojen. Dakle, ne razmatra se do 260, pa idemo na 261 za protiv suzdržani usvojen. Idemo na 263 za protiv suzdržani usvojen. 264 za protiv suzdržani usvojen. 265 za, protiv, suzdržani, usvojen. 266 za, protiv, suzdržani. Mislim da je odbijen, ali moramo provjeriti. Ja otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Da, odbijen je. Kompromis, ne, bili smo na 264. 266, znači idemo na kompromis AB za protiv suzdržani usvojen. Amandman 275 za protiv suzdržani usvojen. 276 za protiv suzdržani. Mislim da je odbijen, ali ćemo provjeriti. Otvaram glasovanje. Vote is closed. Zatvaram glasovanje. 277 za, protiv, suzdržani, odbijen. 278 za, protiv. Provjerit ćemo. Otvaram glasovanje. Is 79, 279. 279, zatvaram glasovanje. Ne, ne, 78, 278. Dakle, 278, e, moja pogreška. Zatvaram glasovanje. Usvojenje. 279 za, protiv, suzdržani, usvojen. 281 za, protiv, suzdržani, usvojen. Provjerit ćemo. Otvaram glasovanje. Vote is closed. Zatvaram glasovanje. Usvajanje. 283 za. Protiv. Suzdržani odbijen. 284 za. Protiv. Suzdržani usvojen. 288 za. Protiv. Provjerit ćemo 288. Otvaram glasovanje. Vote is closed. Zatvaram glasovanje. Odbijen je. 289 za, protiv, suzdržani, odbijen. Amandman 290 s usmenim amandmanom za, protiv, suzdržani, odbijen. 291 za, protiv. Provjerit ćemo 291, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbijanje 292 za, protiv. Provjerit ćemo. Otvaram glasovanje. Molim vas da dižete ruke. Da malo ubrzamo stvari. Zatvaram glasovanje. Usvojenje. Amandman 2, INTA, za, Želite glasovati? Ja vidim razlike u ovim listama. Pokušat ćemo glasovati od drugog do osmog amandmana. Ako se slažete, za, protiv, suzdržani, usvojen. Amandman deseti, za, protiv, provjera. Inta deset, otvaram glasovanje. Vote is closed. E, otvaram glasovanje. Usvojen. Onda imamo Imko, Od, možemo glasovati za od 3 do, do 12 za Imko, ako nije niko protiv. Za, protiv, suzdržani, usvojeno. Imko, 13 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Imko, ja bih rekao, od 14 do 26, ako se slažete. Do 25, dobro. 14 do 25 Imko. Dobro. Onda idemo jedan po jedan. Imko 14 za, protiv, suzdržani, usvojen. Imko 17. A sada hoćete zajedno. Znači od 17 do 25 za, protiv, suzdržani, usvojen. Imko 26 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Agri 1 za, protiv, suzdržani, usvojenom. Agri 2 za, protiv, suzdržani, usvojen. Agri 4 za, protiv, suzdržani, usvojen. Agri 5 za, protiv, suzdržani, usvojen. Agri 6 za, protiv. Provjerit ćemo Agri 6, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje usvojen. Agri 7 za, protiv, suzdržani, usvojen. Agri 9 za, protiv, suzdržani, usvojen. Agri 10 za, protiv, suzdržani, usvojen. Agri 13 za, protiv. Provjerit ćemo Agri 13, otvoram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvojen je. Agri 14 za, protiv, suzdržani, usvojen. Agri 15 za, protiv, suzdržani, usvojen. Agri 16 za, protiv, suzdržani, usvojen. Agri 17 za, protiv, suzdržani, usvojen. Agri 18 za, protiv, suzdržani, usvojen. Agri 19 za, protiv, suzdržani, usvojen. Agri 20 za, protiv, suzdržani, usvojen. Dakle, uvodne izjave. Ne glasujemo za njih. Idemo na navode. Navod amandman 1 za protiv. Amandman 1 za protiv. Provjerit ćemo amandman 1. Vote glasovanje. Usvojen. U navod 1 e, do 6 za, protiv, EPP za, 1 do 6, e, sadržan je usvojen, amandman 2 za, protiv, suzdržan je usvojen, amandman 3 za, protiv, suzdržan je usvojen, amandman 4 za, protiv, suzdržan je usvojen, amandman 5 za, protiv, suzdržan je usvojen, amandman 6 za, protiv, suzdržan je usvojen, Trebamo li glasovati za navode 10 do 11 za protiv suzdržani usvojen, amandman 7 za protiv suzdržani usvojen, e, navod 12 za protiv suzdržani usvojen, amandman 8 za protiv suzdržani odbijen. Glasujemo o izmijenjenom tekstu. Na, poimenično otvaram glasovanje. closed. Zatvaram glasovanje. 49 za, 5 protiv, 1 suzdržani. Čestitamo izvjestitelju. A sada glasujemo na crtu mišljenja gospodine Tremoze o čuvanju e, natjecanja u e, zrakoplovnoj industriji. 32 za protiv suzdržani usvaja se, 33 usvaja se, 34 za protiv suzdržani usvaja se, 35 za protiv suzdržani usvaja se, 36 za protiv suzdržani odbija se, 37 za protiv suzdržani usvaja se, 38 za protiv suzdržani usvaja se, 8 za protiv 38 ne možemo o tome glasovati. 40. Za, protiv. Provjerit ćemo. 40. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usva se. 41. Za, protiv. Protiv. 41. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 42. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. 43. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. 44. Za, protiv, suzdržani, usvaja se, 45. za protiv suzdržani usvaja se, 11. za protiv suzdržani odbija se, 46. za protiv provjerit ćemo, 46. otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 48. za protiv Provjerit ćemo 48. amandman. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 50. za, protiv, suzdržani. Usvaja se. 13. za, protiv, suzdržani. Usvaja se. 14. za protiv suzdržani usve se, 51. za protiv suzdržani usve se, 52. za protiv suzdržani usve se, 53. za protiv suzdržani usve se, 54. za protiv e, liberali su za, zeleni za, usve se, 55. za protiv suzdržani usve se. 15. za protiv suzdržani usvaja se, 56. za protiv suzdržani usvaja se, 57. za protiv suzdržani usvaja se, 16. za protiv suzdržani usvaja se, 58. za protiv suzdržani usvaja se, 17. za protiv suzdržani usvaja se, 18. za protiv suzdržani usvaja se, 19. za protiv suzdržani usvaja se, 20. za protiv suzdržani usvaja se, 21 za protiv suzdržani usvaja se, 22. za protiv suzdržani odbija se, prvi za protiv suzdržani usvaja se, 23. za protiv suzdržani odbija se, drugi za protiv suzdržani usvaja se, 24. za protiv suzdržani provjerit ćemo 24. otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje odbija se. 25. za, protiv, suzdržani, odbija se. 26. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 3. za, protiv, provjerit ćemo. 3. amandman, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 27. za protiv suzdržani usvaja se. 28. za protiv suzdržani odbija se. 4. za protiv suzdržani usvaja se. 29. za protiv suzdržani usvaja se. 5. za protiv suzdržani usvaja se. 6. za protiv provjerit ćemo šesti amandman. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 31. za, protiv, suzdržani. Usvaja se. Glasujemo o tekstu, onako kako je izmijenjen poimeničnim glasovanjem. Otvaram glasovanje. Vote is closed. Zatvaram glasovanje. 50 eh, za, 4 protiv, nema suzdržanih čestitke. I sada prelazimo na posljednje izvješće, a to je odobrenje imenovanja gospodina Jazbica kao član upravnog odbora S. I sada e, glasujemo tajno, otvaram glasovanje. Imamo jedan glas pučano previše. Zatvaram glasovanje. 41 za, 6 protiv i 5 suzdržanih i čestitke gospodinu Jazbecu. So, we have concluded uh, our voting session. Time smo zaključili današnje glasovanje kao i današnji sastanak. Sutra krećemo u 9 sati sa raspravom o paketu mjera za bankarstvo. Hvala. Ugodnu večer.